Okay, colleagues, given everybody the obligatory... Kolegice i kolege, mislim da smo već svima dali dovoljno vremena da zauzmu svoja mjesta. Evo za početak bih vam zahvalila što ste nam se pridružili. Prva točka našeg današnjeg dnevnog reda je naravno usvajanje dnevnog reda. Nemam prijedloga za izmjenu dnevnog reda, pa pitam možemo li usvojiti dnevni red takav kakav jest. Dobro, hvala. Druga točka su priopćenja predsjednice. Sljedećeg ponedjeljka u Strasburu imat ćemo zajedničku razmjenu mišljenja sa AFET-om i sa odborom 2 o e, nagradi Saharov. Imat ćemo predstavnike demokratske oporbe e, iz Venecuele. E, nazočit će također izaslanstvo pri parlamentarnoj skupštini EU i Latinske Amerike i izaslanstvo za odnose s Merkosurom, a sastanak će biti od 7.30 do 9.00 u zgradi Druga najava je da nema danas poljske kabine, dakle nema prijevoda na poljske. Ovog trenutka niti ne vidim e, kolege iz Poljske, a ovi koji su ovdje su E, govore više jezika pa će se snaći. Zatim imamo treću točku, odobrenje zapisnika od 25. rujna. Ako imate kakvih primjedbi, molim vas da se javite tajništvu do kraja sastanka danas. U suprotnom smatrat ćemo da je zapisnik odobren. Četiri, usvajanje odluka i preporuka koordinatora. Dobili ste zapisnik od 21. studenoga. Ponavljam, ako imate bilo kakve primjedbe, javite se tajništvu do kraja današnjeg sastanka. Ako ne budu primljene nikakve primjedbe, smatrat ćemo da e, su odluke i preporuke usvojene. Sad dolazimo do prve točke, to je točka 5, e, čim ćemo se sadržajem baviti, odnosno bavit ćemo se zajedno točkom i 5 i 6, to su razrešnice za 2016. za opći proračun Evropske unije, e, odnosno za 8, 9, 10, 11, Europski razvojni fond i za dio koji se odnosi na Europsku komisiju. Za one koji nisu upoznate, upoznati, podsjećam, razrešnica je zapravo postupak gdje parlament svake godine analizira izvršenje proračuna. Tu se usredotočimo na rad Europske komisije, gledamo one proračunske linije koje se odnose na razvoj, naravno unutar općeg proračuna Europske unije i Europskim razvojnim fondom za koji znači da je izvan proračuna Europske unije. Svoj rad temeljimo na e, godišnjem izvješću Europskog revizorskog suda. Dakle, dajemo mišljenje odboru za proračunski nadzor. Naš izvjestitelj za mišljenje je e, Doru Franculika, međutim on nije danas s nama pa će ga zamijeniti Norbert Noiza. Izvoli Norberte. Hvala vam lijepa, Linda. E, zamolio me naše izvjestitelj za mišljenje da zauzmu njegovo mjesto i želimo reći da zapravo ostaje dovoljno prostora e, za ostvarivanje ciljeva uz pomoć primjene proračunske e, potpore E, međutim, to je potrebno povezati sa ishodima koje želimo postići i sa ponašanjem primateljica u smislu e, korupcije, vladavine prava, vladavine demokracije i tako dalje. Osobito e, izražavam zabrinutost zbog ponekad niske stope korištenja ili rijetkog povezivanja takvih ugovora o proračunskoj potpori sa mobilizacijom domaćih resursa. Također kao što je izneseno u mišljenju, vrlo je važno da Europski parlament bude u cijelosti informiran i da ga se savjetuje e, kod preispitivanja na sredini razdoblja 11. ERF-a koji treba uzeti u obzir e, program do 2030. i e, novi europski konsenzus o razvoju poštujući u potpunosti načelo djelotvornosti razvojne pomoći. I na koncu posebno naglasak stavljam na ulogu koji bi privatni, bi privatni sektor mogao e, imati u smislu kataliziranja postizanja e, ciljeva održivog razvoja. Dapače, i sam javni sektor naravno ne može zadovoljiti potrebe za investicijskim projektima od javnog interesa i blending takozvani bi mogao biti dobar način da se postigne učinak poluge i aktiviraju privatni izvori naravno uz e, odgovarajuće mehanizme e, kontrole. Hvala lijepa. Hvala. Želi li se itko drugo javiti za riječ? Izvolite. Heidi Hautala, izvolite. Hvala lijepa, predsjedateljice. E, dobro sam proučila nacrt mišljenja gospodina Frunzulice i drago mi je što je naglasio ulogu Europske kreditne agencije to je e, dobro zapravo komentirano u njegovom nacrtu mišljenja. E, osvrnula bih se na nekoliko stvari, no doista mislim da trebamo žaliti što načelo djelotvornosti e, pomoći je na neki način ustupilo mjesto i gurnuto u drugi plan i htjela sam se uvjeriti da to nije samo moje mišljenje i to dapače navodi i u izvješću o preispitivanju u sredini razdoblja ERF-a i instrumenta e, za razvojnu pomoć. E, glavni primjer koji želim istaknuti je instrument koji doprinosi stabilnosti i miru i koji je e, na neki način osporen zbog pravnih odredbi. Također što se tiče potrošnje novca na reintegraciju povratnika u Afganistanu, tu želim pohvaliti Europsku komisiju. Zatim, Europski revizorski sud je izradio, odnosno donio vrlo vrijednu primjedbu o politici biogoriva. Komisija nije e, tražila od dobrovoljnih programa da se proizvodnja biogoriva da se time e, dakle ne e, dovede do posebnih e, rizika primjerice prisilnog rada djece, loših uvjeta za poljoprivrednike i ostalih rizika po zdravlje ljudi. Zatim isto tako imamo i prenamjenu zemljišta za potrebe proizvodnje biogoriva, a to nije pokriveno ocjenom koju je napravila Europska komisija. Drugim riječima, Trebali bismo tu biti čvrsti i strogi jer e, čini se da idemo smjerom koji nije dobar za zemlje u razvoju za njihove stanovnike. Također želim naglasiti na veliku stopu pojavnosti pogrešaka u javnim nabavama. Revizorski sud iz godine u godinu ističe takve probleme to je definitivno manji problem u kontekstu instrumenta za razvojnu pomoć, pa bismo možda mogli e, pitati komisiju zašto dolazi tu do e, takve razlike, zašto je mnogo viša stopa pogreške kod trošenja e, novca kod Europskog razvojnog fonda nego instrumenta. I u konačnici pozdravljam zaključak zaključak suda da je stopa pogreške kod instrumenata financiranja vanjskog djelovanja niža e, ili među najnižima kad je riječ o europskom proračunu. To je svakako važno. Hvala. Zahvaljujem. Madame Donano je sljedeća, izvolite. Hvala lijepo. Hvala i vama izvjestitelju na prijedlogu mišljenja o razrežnici za 2016. godinu za opći proračun Europske unije što se tiče Europskog fonda za razvoj. Ipak postoji po mom mišljenju potreba da se neke stvari naglase. Nemam ništa protiv da se da potpora europskim fondovima za razvoj, ali dijelim zabrinutost izvjestelja za mišljenje što se tiče relevantnosti e, Europske komisije da e, poveća po razvojnu pomoć za afričke zemlje naročito. Potrebno je preciznije i jasnije definirati ciljeve programa razvoja kao i kriterije koje su bi bili odgovarajući kriteriji da se to procjene. Države članice ne mogu se zadovoljiti da svake godine samo izdvoje milijone javnog novca u jedan fond. Treba dakle imati jasnih mjerila po pitanju razvoja gospodarstva vezano za e, e, odnose prema manjinama i za zaštitu ljudskih prava. Isto tako što se tiče računovodstvenog aspekta, on nije dovoljno detaljan te se ne poštuju vlastite smjernice. Sjažem se s vama izvjestitelju o tome još e, imam ipak više sumnji kada vi tražite mješovito financiranje iz javnih i privatnih financijskih izvora. Vi tvrdite da će odlazak Ujedinjene kraljevine jako se osjetiti i da se vjerojatno neće moći prebaciti ostvariti u 11. proračunskom razdoblju 35 milijuna eura, mislim da privatni sektor nije onaj kojemu se može privjeći, jer gledajmo o kojem se ulaganja treba usmjeriti treba puno javne infrastrukture koje su nužne za razvoj tih e, sredina taj novac može doći isključivo iz javnih izvora potrebno je uzeti u obzir koliko e, su te infrastrukture potrebne za to društvo i dakle tražiti da te stvari izgrade privatni, izgradi privatni sektor, mislim da nije u redu jer to dovodi u pitanje suverenosti i neovisnost tih država s obzirom da su privatni interesi drugačiji od e, javnih e, državnih. Hvala gospodine Schaffhauser. Hvala. Zahvaljujem izvjestitelju. Nedavno sam ponovno bio u Srednjoafričkoj republici bio sam tamo prošlog mjeseca i svakog mjeseca odlazim u Srednjoafričku republiku. Moram reći da me iznenađuje da dolazim do istih zaključaka. U e, nedjelju sam naime se vratio. Najprije fond e, Beku gdje mislim da je apsolutno potrebno vezano za sigurnost i razvoj komisija se odlučila za nešto što je u potpunosti relevantno. Imam 25, ne, 30 godina iskustva vezane za razvoj u Africi i zaista mislim da je ovo jako dobra inicijativa. Izvjestitelj ipak naglašava da je to potrebno voditi na jako koordiniran način i ja se s tim slažem. Imam i sugestije za direktora odjela za razvoj jer srednjoafričke vlasti žele uspostaviti e, instrument i određenu platformu razmjene informacije gdje bi svi donatori kao i svi ostali dionici bilo vlade, ministarstva, odnosno ne vladine organizacije se koordinirali kako bi ostvarili te ciljeve. Nekoć je postojalo nešto slično. Dakle, mislim da je jako relevantna druga točka, a mislim da je i četvrta točka vrlo relevantna. Ne treba miješati javne i e, privatne izvore financiranja. Međutim, pogledajmo sljedeću situaciju. Želim doći sa e, tvrtkom koja je zaista lider u sektoru poljoprivrede i prerade mesa. Ta mi tvrtka kaže ne želim doći zato što tu nema sigurnosti. Kako želite postići razvoj ako se ulagači ne osjećaju sigurnim. Drugo, ako želite izgraditi klonicu potrebna je električna energija, potrebne su ceste potreban je sustav hlađenja. U, danas u Africi se životinje ubijaju za meso i tamo ima na stotine muha po njima. E, I ja sam pod antibioticima jer taj hladan, e, hladna e, milanac više ne funkcionira. Nikada nije bilo tako, dakle nema više mogućnosti hlađenja za e, hranu i za meso. Da, dakle, doći će do ulaganja, bit će privatnih ulaganja, ali njih trebaju pratiti javna ulaganja. Ne smijemo ih miješati, ali oni moraju zajedno raditi paralelno. Ako želite postići ruralni razvoj, situacija je apsolutno ista. Na primjer, ako želimo napraviti poljoprivredno e, gospodarstvo gdje će se uzgajati e, gdje će se e, uzgajati perad, onda, što je jako bitno sada u Bangiju, treba način da se hrane, trebamo hranilišta dakle za kokoši i za piliće što znači jednostavno da se neke stvari trebaju izgraditi. E, privatna i javna ulaganja moraju ići ruku pod ruku. Jedno treba izgraditi jedno, drugo drugo. To je nevjerojatan izazov. Zašto sam se ja počeo baviti Srednjoafričkom republikom? To je država u kojoj mnoge stvari su sada pred eksplozijom. Jer ako ne napravimo što treba, onda će se situacija pogoršati u cijeloj regiji. Cijeli srednji dio Afrike će e, eksplodirati ako eksplodira Centralafrička republika. Od Južnog Sudana pa do Konga. A pogledajmo situaciju sada u Libiji, u Egiptu, u Alžiru. Ako sada i srednja Afrička republika i sve susjedne zemlje eksplodira, evo i dođe do e, problema, e, to će biti jako loše. Zaista nužno je potrebno da uspijemo postići to što želimo, a mislim da to možemo napraviti. Hvala lijepo. U veljači e, je planirana misija koja će ići u Srednjoafričku republiku. Idete i vi, što je vrlo dobro. Vaše poznavanje, stručnost, kad je riječ o toj državi, će svakako dobro doći. Naravno, programiranje naše pomoći je e, naš e, odgovor koji bismo trebali dati u odgovoru na sve te prioritete. Naravno, svaka država treba imati posebno prilagođen program, no vrijede ova načela koja ste, koja ste spomenuli. Šal, izvolite, vi ste sljedeći. Hvala lijepa. Moje pitanje je vezano za proračunsku pomoć što je prva točka e, izvješća našeg izvjestelja koji danas nije tu, ali možda će mi gospodin Noizer moći dati odgovor. Zanima me također je li danas prisutan netko s revizorskog suda ili će mi možda neko iz Europske komisije moći dati odgovor. Moja su pitanja vezana za razumijevanje. Zanima me koja se metoda primijenila kako bi se došlo do ovih rezultata odnosno komentara. E, proračun bi se mogao usavršiti. Naravno da se može usavršiti, ali zanima me na koji način i koja se metoda treba primijeniti. Da li se ta metoda temelji na dokumentu koji se podastire revizorskom sudu, podastiru ga vlasti zemlje koja prima pomoć. Pravili se razlika između država primatelja koji imaju odbor za proračun u parlamentu koji dobro funkcionira ili e, su, jesu li tamo rezultati bolji ili su možda lošiji u drugim zemljama. Postoji li dakle odbor za proračun kao i odbor za nadzor proračuna i njegovo e, izvršavanje. Također me zanima i e, to koliko ljudi sudjeluje u takvom proračunskom nadzoru od strane Europske komisije. Postavljam to pitanje zato što je prije par godina na našem odboru e, gospodin Pinkston e, koji je član revizorskog suca, e, suda e, bio kritičan prema nekim afričkim zemljama a i prema Europskoj komisiji što se tiče izvršavanja proračuna. On je tada bio rekao da situacija je daleko od toga da bude zadovoljavajuća. Zanima me dakle koliki broj ljudi se u komisiji bavi tim e, poslovima jer nam govori kako sve košta previše, te da moramo smanjiti broj ljudi koji radi na tim pitanjima, a s druge strane e, želi se da se maksimalno toga napravi. OECD traži da maksimalan broj ljudi se posveti e, razvojnoj pomoći i njezinu izvršavanju, a s druge strane kontraproduktivno djelujemo, ne budemo li imali dovoljno ljudi e, koji će se baviti proračunskim nadzorom. To su dakle stručna pitanja, ali one sasvim izvjesno sa sobom nose političke implikacije. Hvala lijepo. Ne vidim da se itko drugi javio za riječ. Pa pozivam gospodina Bagur iz e, glavne uprave DEVKO e, da pokuša odgovoriti na neka od pitanja koja smo čuli. Puno hvala. Vratit ću se sada na nekoliko pitanja e, koja su postavljena i e, neke aspekte ovog izvješća koji su sada naglašene. E, hvala izvjestitelju i hvala također onome što su pridonijeli radu odboru za proračunski nadzor. Prije svega puno hvala odboru DEVE koji radi na ovim e, pitanjima, pitanja proračuna za razvoj. To je stabilan proračun vezan za naš portfelj suradnje za razvoj. To je važan instrument suradnje s trećim zemljama. Moram također reći da otkako je 2011. godine došlo do reforme u komunikaciji komisije govorilo se o preispitivanju proračuna i uzimanju u obzir borbe protiv korupcije, zaštite ljudskih prava i druge slične elemente koji su vrlo značajne kad se radi o proračunskoj potpori. E, točno je da što se tiče nadzora programa da smo u prošlosti imali nedovoljno E, zaposlenika koji su radili na tim pitanjima, naročito kad se radilo o proračunskoj podršci. A nakon e, primjedbe koje je Revolucijski sud dao, naročito po pitanju praćenja situacije u Hondurasu, Hondurasu uspjeli smo dobiti sredstva i zaposliti nove e, zaposlenike, a ako želite mogli bismo vam dati točne podatke o tome koliko ljudi radi na tim pitanjima, kako u našem sjedištu, tako u različitim izaslanstvima. Inače, e, procjena i izvješća revizorskog suda su prvenstveno pozitivni. Proračunska potpora je instrument koji omogućuje da se provode naše politike. Preporuke Revizorskog suda su korisne i već sada su uključene u nove smjernice u kojima smo razgovarali s Revizorskim sudom u e, studenom e, ove godine. Što se tiče troškova i koordiniranja e, pomoći, E, mislim da sam e, e, pezni fond je nešto što je jako bitan jer imamo kontakte s ljudima na terenu. Dakle, činjenica da imamo taj trust fond je vrlo značajan i to priznaje i revizorski sud, ali moramo poboljšati koordinaciju. E, već smo čuli da će koordinacija biti dobra bude li se surađivalo sa e, Srednjoafričkom republikom i njezinom vladom. To se zove nacionalni program e, za obranu i održavanje mira. To će omogućiti koordiniranje i predvođenje svega toga što će izvršiti srednjoafrička vlada. Drugi elementi u ovom izvješću moramo reći da mi da je mi u tome vidimo puno pozitivnije elemente nego li vi. E, davno nisam, moram reći, vidio izvješće revizorskog suda koje je bilo toliko e, pozitivno. To je jako važno vezano za e, Trust e, fond. U sada sve ovo želimo uklopiti i nove smjernice koje će se objaviti krajem sljedeće godine u listopadu 2018. godine. Također ćemo malo više iznijansirati i jedno od zahtjeva revizorskog suda, a to je da se uklope kriteriji koji će omogućiti ex ante procjenu sve vrste dodane vrijednosti. Jer Trust fond je odlučen prema financijskoj uredbi e, koje je također potvrdio i zahtjeva Europski parlament u jedno od prethodnih razrišnica. Tu se naime traži da programi Europske unije budu jako vidljivi. E, mi smo više vidjeli da te trasfondove ima primjerice Ujedinjeni narodi, a sad smo došli do zaključka da i Europska unija treba imati slične fondove. Što se tiče preispitivanja cijelog fonda na sredini razdoblja, jasno je da će se Europski parlament obavijestiti o tom preispitivanju vezano za dakle instrument za suradnju i za Europski fond za razvoj. To ćemo vam dostaviti do kraja prosinca. E, uskoro će tu biti i e, kolega koji će govoriti o višegodišnjem e, instrumentu koji e, i njegovom prispitivanju na sredini razvoja. To je sve vrlo važno za održivi razvoj. I možda još par riječi o stopi pogreške i činjenice da kada se radi o Europskom fondu za razvoj, da smo tu više imali pogreške vezane za, e, za javnu nabavu. A što se tiče Europskog fonda za razvoj, tu se više odnosi na e, Karibe, Afriku i Pacifik negoli na Aziju i na Latinsku Ameriku. Ima više stopa pogreške vezano za javnu nabavu, a te greške dolaze najviše zbog nedostatka dokumentacije. Nije dakle sam postupak onaj gdje ima pogrešaka, nego da nedostaju popratni dokumenti a za DEFCO, FED i BUČ je stopa pogreške 1,75%. Osobno smatram da je to jako dobro u sustavu koji je toliko složen. I e, ja ću dakle vam naknadno dati informacije koje imaju moje mišljenje o e, javnim natječajima i razloge za varijacije ako ima. Charles, to odgovara na vaše pitanje. Imate još jedno pitanje. Da, zanima me zapravo praktično kako to izgleda. U zemljama korisnicama imate izaslanstva. Da li tamo postoji osoba koja je odgovorna za praćenje izvršavanja proračuna, one zemlje koje dobivaju proračunsku pomoć? i kako surađujete sa središnjem e, njom vladom ili barem za ministarstvom koji se bavi proračunom za e, izdvajanje tih sredstava ili pak samo imate post cost kontrole. Pa programi za e, proračunsku potporu su uvijek neko centralizirani Imamo e, politički dijalog sa partnerima, koordiniranje i praćenje pokazatelja koji govori o tome kada se isplaćuju e, pojedini obroci. Međutim, sve to uvijek ispituje sjediš, e, u sjedištu Europeda gdje se nalazi i njegov direktor. Za slučaj problema ili sumnji možemo to E, staviti na političku razinu, dakle sa, na razinu povjerenika prije nego što nastavimo sa izdvajanjem potpora za proračun. A što se tiče e, naredbe da dođe do isplate, uvijek e, same službe koje na tome rade ispitaju situaciju. I za slučaj da je situacija malo složenija, to iz, uvijek ode na upravni odbor e, koji to onda odlučuje. Dakle, izaslanstva nisu nikad ostavljena, e, prepuštena sama sebi na terenu, uvijek to prosi kroz upravni odbor i kroz direktora. Danas imamo naravno <clears throat> ekipe na terenu koji prate taj e, proračunski proračunsku potporu. Hvala, evo, evo još jedno. A kakav je onda uloga nacionalnih izaslanstava. Pa nacionalna izaslanstva su parlamenti i vlade. Ne, izaslanstva Europske komisije u zemljama koje primaju pomoć. Njihova je uloga da svakodnevno e, surađuju sa ministarstvima koji mogu primati tu pomoć jer dakle proračunska pomoć daje se kroz sektorsku pomoć, sektor recimo obrazovanja, sektor zdravstva, daje se ministarstvu zdravstva ili pak ministarstvu e, obrazovanja. Kada se ostvari cilj, onda izaslanstvo e, prouči dobro taj e, dosje kako bi od sjedišta tražila da izvrši uplatu. Međutim, za ona prilično složena pitanja uvijek tražimo i drugo mišljenje, dakle drugo ispitivanje cijelog dosijeja u, e, u, tom, e, u tom slučaju, dakle tražimo i drugo mišljenje. Gospodine Schaffhauser, evo još jedna stvar iza formalizma se ponekada skrivaju vrlo nezgodne stvari, iako je taj formalizam nešto sasvim što je uredno napravljeno. Što se tiče primjerice javnih natječaja, govorimo o vrlo preciznim stvarima. Dobije eh, jedna, ja bi se kineska tvrtka i eh, ona je eh, vrlo često ona koja je najjeftinija ali šest mjeseci poslije situacija se može jako pogoršati zbog toga. I trebamo biti jako pažljivi, naročito kad se radi i e, činjenica da se e, može doći do prijevare i taj novac negdje nestane. To moramo jako paziti kada se radi o suverenosti neke države i kada o tome govorimo. Ali s druge strane zna se točno koliko košta izgradnja bolnice, koliko košta kilometar ceste i tako Pa da vidimo onda kada, ako je došlo do nekih e, pogrešaka. Neću treći niti jedno ime, ali jedan nedavni konkretan primjer u jednoj državi ste htjeli kupovati za stotine milijuna e, i financiranje je trebala biti ne Europska unija, neko jedna druga zemlja, poljoprivredna mehanizacija. I, a to je država gdje ljudi nemaju od čega živjeti. Krenulo se u veliki postupak mehanizacije, ali ne postoje niti ceste, e, niti se zna održavati te poljoprivredne e, strojeve. Dakle, to je čista katastrofa. Oprostite što sve ovo moram reći, ali ovakve se stvari često e, kriju iza potpore proračuna. Znam da se zapravo na e, izaslanstvima koja su prisutna u zemlji odlučuje koji su projekti izvedivene. Imate li e, komentar još u odgovoru na zadnje pitanje? Ne, naravno, ova rasprava će se nastaviti, no u svakom slučaju kada smo na terenu, u posjetu izaslanstvu, tada se mogu postavljati pitanja. Što se tiče glavne uprave EKO, Imate li što za dodati? U tom slučaju vraćamo se gospodinu Noizeru. Norberte, želite li išta dodati? Biću vrlo kratak i dati nekoliko kratkih komentara. Mislim da se moramo prisjetiti da države najprije trebaju ispuniti određene uvjete kako bi dobile sredstva iz proračuna. Ovdje piše da svaka država može povući sredstva iz fonda, no mora prije toga zadovoljiti određene uvjete. Drugo, kad je riječ o proračunu, tu naravno postavljamo vrlo jasne ciljeve. Nažalost, kolega kojem se htio odgovoriti više nije s nama, no nema veze. Dakle, postavili smo neke ciljeve u proračunu i to je u skladu sa smjernicama iz 2011. Naravno, tu se moraju odražavati i ciljevi održivog razvoja. Što se tiče Srednjoafričke republike, mislim da bi bilo dobro pogledati konkretne primjere i u svakom slučaju e, planiramo posjet e, u cilju utvrđivanja činjenica u veljači. A Također što se tiče kombiniranja privatnih i javnih izvora, e, koordinacija je predovjetno, ona mora imati svoj plan i put. I u konačnici, što se tiče e, izaslanstva i njihovog rada. Oni vrlo naravno vjerno slijede upute, no postoji isto tako postoje i postoje i druge zadaće, diplomatske zadaće koje moraju provoditi i naravno situacija im u tom pogledu je dosta osjetljiva i zadaće nisu lake. Izaslanstva moraju biti stroga, moraju odbaciti e, pojedine projekte zbog toga što ne zadovoljavaju kriterije unaprijed zacrtane. Pa stoga to naravno ima utjecaja u određenoj regiji. Veleposlanici iz zaslanstva dolaze ovamo svakog rujna i sastaju se s parlamentom. Naravno, ako ljudi budu zainteresirani, mogli bismo izabrati dvije ili tri države, objasniti, odnosno razgovarati s njima kako rade na terenu, koji su problemi. Možda bi to bilo korisno. U svakom slučaju vrijedi razmisliti o tome za sljedeću priliku u rujnu. Dobro, e, rok za podnošenje amandmana za oba mišljenja je 12. prosinca E, do podneva i tada ćemo, glasovat ćemo u siječnju. Hvala Norbertu. Prelazimo na sedmu točku dnevnog reda. Vidimo da glavni direktor e, glavne uprave za međunarodnu suradnju i razvoj, o, ispričavam se, glavne uprave DEVKO E, dakle, glavni direktor nam se pridružio, e, koliko smo shvatili, rasprava e, je još uvijek u tijeku, još uvijek se razgovara o preispitivanju u sredini razdoblja pa bi možda bilo korisno da nas informirate o tome u kojoj je fazi sada proces. E, mnogo je rasprave među nama o višegodišnjem programiranju, pa bi bilo dobro znati gdje se komisija sada nalazi, do koje faze smo došli, što je još pred nama. E, to je pitanje važno, naravno jer je ovo preispitivanje u sredini razdoblja e, zapravo E, prilika za strateški dijalog sa Europskom komisijom. U veljači ćemo imati priliku e, za e, čuti izvješće. Biće prilike za postavljanje pitanja o tome zapravo trošili se novac na način da pridonosi ostvarivanju zacrtanih ciljeva i slično. Dakle, e, glavni direktor Stefan Man Servis, izvolite. Dobar dan, hvala vam što ste mi dali riječ. Doista je veliko zadovoljstvo što sam danas s vama. Sada ću vam reći o tome što radimo u smislu ove revizije u sredini programskog razdoblja. Kao što je predviđeno, u određenom trenutku, uglavnom je to na sredini programskog razdoblja, e, zapravo gledamo kakve su, kako je stanje na terenu u zemljama, kako se provode programi, kako bismo vidjeli koliko su oni u skladu u smislu sa kapacitetima, koliko se ispunjavaju prioriteti i što je sa dijalogom koji se vodi, kako se on može odvijati. Ovo revizija sredinom programskog razdoblja e, se ima veliki fokus na ciljeve održivog razvoja. Dakle, Imamo implementaciju programa do 2030, fokus na ciljeve održivog razvoja i također što je sam treba definirati koji će to biti prioriteti i kako će se to odraziti na konsenzus. Dakle, programsko razdoblje programiranja tih instrumenta je počelo prije usvajanja ciljeva održivog razvoja i zato treba dobro vidjeti kako su ta dva elementa usklađena, kako je to usklađeno sa novim međunarodnim programom. Dakle, prva točka revizije jest bila održati raspravu na razini izaslanstava sa svakom partnerskom zemljom i raspravljalo se o nacionalnim strategijama u svrhu postizanja ciljeva održivog razvoja. Željeli smo potvrditi što je sa dijalozima koji su osmišljeni da bi se pomoglo zemljama, jesu li oni u skladu sa tim nacionalnim planovima. I e, također smo e, se htjeli povrnuti i uvjeriti se da doista postoji nacionalni plan, jer ciljevi održivog razvoja e, tu nije samo riječ o novcu, već i o političkom dijalogu, o zajedničkoj platformi koja omogućuje uspostavljanje partnerstava. Dakle, ne radi se samo o trošenju financijskih sredstava, već i o tome da se riješi ključni problemi koji su povezani sa ciljevima održivog razvoja. Dakle, ako imamo zajedničke probleme, možemo pronaći i zajedničko rješenje, odnosno, dakle, to, to je bila zapravo prva, prvi dio revizije. Posebnu smo pozornost posvetili onome što je tada opisano kao glavni pokretač, odnosno dva glavna pokretača, a to su glavna, glavni program i mladost. U svakoj zemlji smo raspravljali o tome do koji mjeri akcijski plan e, za borbu protiv diskriminacije, protiv nasilja, za osnaživanje žena, koliko je to dio političke strukture svake zemlje. Isto vrijedi i za mlade, koliko je svaka od zemalja napredovala, koliko napreduje, što čini kako bi riješila problem nezaposlenosti mladih dakle pitanje stvaranja održivih radnih mjesta i gospodarske aktivnosti koje kako bi se omogućio, odnosno dala radna mjesta mladima. Treće, također smo se fokusirali na, na takozvani konsenzus oko pet točaka P, dakle osim partnerstva, imamo pet p to su e, prosperitet, planet, ljudi, mir. Dakle, trebamo i te elemente koristiti kako bismo analizirali koliko to je u skladu sa prioritetima svake zemlje i kako se pruža podrška tom prioritetu, odnosno kako se može promijeniti program ili dodati financijska sredstva. Eto, to je, to je treće. Rezultat svega toga jest sljedeći. Dakle, bili smo više orijentirani na politički dijalog, jer uz nekoliko iznimaka razina apsorpcije kredita i implementacije je bila zadovoljavajuća. Nismo dakle osim dvije ili tri iznimke pronašli nikakve dramatične situacije zbog kojih bismo trebali reći da stvari ne funkcioniraju. A u slučaju kada smo pronašli takve situacije, onda smo i djelovali. Raspravljali smo sa zemljom i e, realizirali smo neiskorišteni novac. Kvantitativni aspekt e, ove akcije jest 5% reorijentacije. Dakle, imali smo kvantitativni cilj od 5%, to smo uspostavili nakon što smo analizirali postoje li velike razlike u smislu apsorpcije sredstava kako bi se iskoristilo od tih 5% da se intervenira i da se e, financijska sredstva preraspodijele. Dakle, ako imamo slabu implementaciju ili s druge strane potpunu implementaciju, dakle tu postoji jasna potreba, odnosno da se novac bolje iskoristi iz instrumenta. Dakle, radili smo s tih 5% i realizirali smo financijska sredstva. Koji su osnovni rezultati te kombinacije političkog dijaloga o ključnim ciljevima i preraspodjele novca? Imali smo povećanje iznosa koji je posvećen ulaganju Povećali smo iznos financijskih sredstava koji je dostupan za ulaganja. 667 milijuna eura, riječ je o 667 milijuna eura, kombinacija dakle dva fonda, to je novac koji nije dovoljno potrošen ili nije bio u skladu sa ciljem koji smo uspostavili, sa svakim partnerom. Dakle, taj iznos je osta, ostaje u regiji, ali način na koji će se on trošiti će se dakle riješiti. Prvo smo povećali dakle iznos za ulaganja. Drugo, povećali smo novac koji je dostupan zemljama koje su na prvoj crti kada je riječ o borbi protiv nezakonitih migracija i također smo htjeli uspostaviti politike orijentirane na migracije. Brojne zemlje su zapravo iscrpile svoja nacionalna financijska sredstva, nacionalnu alokaciju i zapravo smo, zapravo smo im htjeli dalje pomagati, pogotovo kada je to ugrađeno u postupak financijske potpore, jer smo ih htjeli pomoći da sami dakle izvrše proračun i suoče se sam izazovima. Eto to je nekoliko primjera, odnosno neki od rezultata. Također imamo i treći rezultat koji je povezan sa metodom. Htjeli smo odrediti takozvane uspješnice, uspješne mjere za osnaživanje žena i nacionalne akcijske planove i dakle želimo i također dati dodatna sredstva od 5 milijuna, 5 eura nekim zemljama, a to će biti svojevrsna nagrada za trud koji su te zemlje uložile u smislu e, dobrog primjera, transparentnosti i tako dalje u području spolne ravnopravnosti. Dakle, to su e, mjere fokusirane na ciljeve održivog razvoja. Kao što sam rekao, 5% nam je koristio za taj postotak nam je koristio za manevriranje. Prvo što se tiče ulaganja, a drugo što se tiče migracija i također i civilnog društva. Dakle, toliko o ge, takozvanim geografskim instrumentima, a također imamo i tematske programe u sklopu instrumenta za razvojnu suradnju. Dakle, imamo pan panafrički instrument, e, suradnju sa civilnim društvom i tako dalje. Što se tiče tog instrumenta, nismo imali nikakve kvantitativne izmjene, ali smo zaključili da instrumenti funkcioniraju, da su u skladu sa ciljem za koji su stvoreni, taj cilj je i dalje valjan, oni doprinose ispunjavanju ciljeva održivog razvoja. A što mi činimo? Pa želimo da se financijska sredstva iskoriste tako da se bolje fokusiraju, primjerice da se podupru ranjive zemlje i također za humanitarni razvoj, za stvaranje mjesta za civilno društvo. E, znamo da se taj prostor smanjuje i također želimo ojačati lokalne vlasti u velikim gradovima. Tu bismo željeli malo više intervenirati i riješiti probleme velikih gradova u zemljama koje su u razvoju, jer je to, u njima postoji kombinacija i siromaštva i socijalnog modela koji treba riješiti. Dakle, posebnu pozornost smo posvetili tim velikim gradovima i lokalnim vlastovima, vlastima i također kulturi. Kultura je faktor koji doprinosi stvaranju radnih mjesta, konsolidaciji, društvenoj konsolidaciji, dijalogu među kulturama. Dakle, i također želimo održati i e, korak, održati potrošnju za klimatske promjene kroz tematski instrumente, implementaciju sporazuma COP21 iz Pariza i i dalje se držati cilja koji smo imali. Socijalna potrošnja, sve ono oko čega smo se dogovorili na početku razdoblja. Dakle, to su glavne značajke oko kojih smo razvili te geografske i tematske fondove. Dakle, ne postoje velike izmjene, ali želimo se znati odnosno bolje podržati implementaciju ciljeva održivog razvoja i održati dijalog s tim zemljama. Sada finaliziramo cijelu priču i vrijeme je za to da podijelimo zapravo rezultate ove revizije. To je u okviru institucija. Zato će komisija pripremiti e, dokumente i kako biste vi mogli provesti svoj nadzor i onda nadam se da možemo zaključiti proces do sredine 2018. jer u suprotnome to neće imati e, smisla u smislu nekog učinka na naše djelovanje. Dakle, zato bismo voljeli sada čuti vaše pitanja, malo više ući i u e, detalje. Hvala lijepa. Hvala, evo samo da se bude jasno. Dakle, vi govorite o reviziji ovih programa u sredini programskog razdoblja, a što se tiče instrumenta za razvojnu suradnju i geografskih programa, vi zapravo ćete preraspodijeliti 5% financiranja u one prioritete, a to su e, rodna ravnopravnost mladež, konsenzus za razvoj i ulaganja, to je povezano i sa planem ulaganja i prioritete za radna mjesta u Africi. A što se tiče tematskih programa, ne predlažete zapravo nikakve izmjene. A što se tiče Europskog razvojnog fonda, što je s njim, isto vrijedi kao i za geografske programe, dakle onih 5% realokacije. I možemo i očekivati detalje, više detalja do Božića, onda ćemo moći dodatno proanalizirati što se događa. U redu kolege i kolegice, za riječ se prvi javio Enrique Guerrero. Hvala. Jasno mi je da se radi o dvije različite stvari, odnosno riječ je o dva odvojena aspekta, ali ova revizija u sredini razdoblja je povezana sa prethodnom točkom na dnevnom redu i sa programom razvoja. Dakle, sa Europskim razvojnim fondom. Odbor za razvoj. O tome ćemo raspraviti poslije kada dođemo do te točke. Jer sam ja izvjestitelj, dakle za izvješće o kojem ćemo sljedećem raspravljati. Nije riječ toliko o samoj reviziji, već u sredini, već e, je riječ o reviziji e, provedbe tog instrumenta. Jer želimo vidjeti kako mi možemo utjecati na komisijin prijedlog iz našeg dakle, odbora i tijekom revizije višegodišnjeg financijskog okvira. Da vidimo mogu li se ti instrumenti na neki način restrukturirati ili prilagoditi. Ja bih volio dobiti informacije o evaluaciji koju trenutno provodite i također bismo voljeli dobiti neke konkretne osnovne dokaze kako bismo mogli pripremiti izvješće i vidjeti kako zapravo ti instrumenti doista funkcioniraju u praksi. Drugo, zanima me kakav je raspored, kakvi su rokovi. Kada ćemo imati to glavno izvješće, i kako će se tu uklapati sve te politike i instrumenti. Misli, mi smo smislili da će to biti negdje u svibnju, nisam siguran, ali ako to bude u svibnju, onda ćemo dakle dobiti informacije i zapravo ćemo na proces potrošiti jako puno vremena, možda ćemo sve do 2020. se time baviti. A nakon 2020. imamo novu perspektivu i odluke. Dakle, molim vas da samo to potvrdite. Neždiva, potpredsjednik, hvala vam na vašim eh, komentarima. Ja ću malo skrenuti s teme što se tiče ulaganja u Afriku i naše inicijative, gdje koristimo e, financijska sredstva privatnog sektora, nadao sam se da ćemo, da ćemo nadići ovaj iznos od 3 milijarde eura do 63 milijarde i zapravo ići još dalje ako želimo doista ostvariti veliki utjecaj. Znam da gospodin Juncker to želi, ali ne možete značajno ulagati sa 30-40 milijardi, sa 200 već možete. I ako možemo dakle iskoristiti više financijskih sredstava, onda ćemo doista nešto napraviti. U suprotnome, e, mi uvijek imamo velike planove, ali zapravo nemamo, na kraju nemamo neke velike rezultate. Dakle, što tu možemo poduzeti? Hvala. Sljedeći govornik. Charles hvala. Zanima me da li nam možete reći da ste Brexit uključili također u e, ovaj e, završni dio tog razdoblja. Od kojeg trenutka smatrate da e, Ujedinjena kraljevina više neće pridonositi europskom proračunu? E, nisam sigurna koliko ćemo dobiti odgovor na to, gospodin Schaffhauser. Gospodine direktore, znate da ja apsolutno podržavam vaš rad. Mogu jednostavno samo potvrditi podršku koju vam dajem. Ali htio bih naglasiti dvije stvari. E, politika e, fondova je, ako mene pitate, zaista presudna. Vi malo prije niste bili tu kada je naš izvjestitelj za mišljenje rekao E, mi zapravo nismo se o tome uopće dogovarali, jer ja sam otkrio da sam izvjestitelj u Sjeni tek sat vremena prije nakon što sam došao na ovaj sastanak. Naime, on kaže kako je izuzetno važno poboljšati koordinaciju među donatorima kad se radi o fondovima o trust fondovima. I ja sam o tome e, govorio sa ministrom obrane i predsjednikom republike jer sam bio u Srednjoafričkoj republici na dan neovisnosti a i vaš predsjednik je potvrdio zapravo to sam ja htio reći. I zapravo rekao, govorili sam o koordinaciji, a oni su rekli pa hoće li se komisija s time složiti? Pa rekao sam, pa naravno da će se komisija složiti. Ako vi e, želite na razini vaše vlade napraviti koordiniranje, jer je to važno, jer treba i transparentnost i jako je važno da se koordiniraju kako ministarstva, tako i različiti donatori. I, ali je na vama e, da preusmete tu inicijativu, pa ne morate se bojaviti. Pa komisija će biti time zadovoljna. Oni su čak htjeli doći ovamo. E, ja sam rekao, ma nije potrebno, ja ću vas e, o tome izvijesti. Htio sam dakle čuti vaše mišljenje. A druga stvar koju sam htio reći i e, slažem se s kolegom koji je govorio o privatnim fondovima. Jako je važno da sva sredstva koja nisu upotrebljena u stvaranju bogatstava, to je loše utrošen novac. Jer pomoć za razvoj treba se načiniti kako bi se na licu mjesta od toga profitiralo. Srećom da naše britanske kolege pragmatično o tome razmišljaju, baš kao i Sjedinje američke države. Bez toga nećemo e, uspjeti, jer e, treba svaki puta samo veća praktična pomoć. Cestu treba izgraditi, ali treba je i održavati bolnica se treba izgraditi, treba je održavati. Čim vi date pomoć, inače u protivnom će trebati dati još više pomoći. A osim toga trebate uz privatnu imati i, odnosno uz e, državnu imati i javnu pomoć. Hvala se Enge. Hvala. Hvala Linda, hvala i direktoru na svemu što je već sada rekao, ali iznad svega hvala na naporima koje ulaže Europska komisija kako bi na licu mjesta e, imali konkretne rezultate. Kratko ću govoriti zato što je moje prvo pitanje upravo u znaku onoga što je pitao i kolega Deva. Što ćemo čuti? Da li ćemo dobiti E, i više novaca. 44 milijarde nisu dovoljne. Visoka predstavnica Federica Mogherini je rekla da u izvjesnom smislu svake godine europske institucije naprave svoj svojevrstan maršalov plan. E, stavimo, kada stavimo apsolutno sav novac, onda imamo 3, e, 32 milijuna. E, Tih 44 milijuna bi bili, imali učinak poluge od svega 3 ili 4 milijarde, što nije dovoljno. A e, trebalo bi dakle više sredstava kako bi se na terenu vidio neki utjecaj. Danas ovdje bavimo e, preispitivanjem programa na srednji rok, u srednjem razdoblju. E, zanima me da li E, na koji način je to sagledano? Jesu li sagledani sve buduće promjene? Doći će do revizije sporazuma iz Kotonua, e, kao i pakt koji ćemo sljedeće godine potpisati sa Ujedinjim narodima. Pa e, moram reći da me brine također i činjenica da će iz globalnog pakta za migracije kojeg ćemo potpisati sljedeće godine izaći SAD. E, sve skupa neće biti pravno obvezujuće, međutim imigrantima je to vrlo važno zato što se želi ostvariti sigurne rute, ali isto tako kako bi se e, upravljalo migracijama. Za sve to potrebno je dobro koordiniranje svim fondovima, potrebno je puno sredstava. Je li to sve uzeto u obzir i u ovom preispitivanju kojim se sada bavimo? Hvala lijepa. Ne vidim da se itko drugi javlja za riječ. Imamo li još pitanja? Dopustite da se ja kratko osvrnem na ovo što je sada Cecil Kenge rekla. Dakle, preraspodjeljujemo 5% na nove prioritete. Kako ćemo ocijeniti djelotvornost nekih od tih politika prije nego što napravimo transfere. Prošlog tjedna smo imali sastanak na vrhu između Europske unije i Afričke unije. Bilo bi korisno kada biste rekli nekoliko riječi o rezultatima. Ja nisam ništa čuo, nisam vidjela e, dokument e, sa zaključcima e, sastanka na vrhu. Znam da to nije bila sigurno vaša odgovornost. Da svakako trebamo i dostaviti poruku službi za vanjsko djelovanje e, i podcrtati činjenicu da nismo odgovarajuće informirani o rezultatima. Tijekom ovog preispitivanja konzultirali ste se s partnerima. Što oni kažu? Što kažu o tome da se više sredstava e, usmjeri na migraciju? E, prošlog tjedna je bilo dosta govora o Libiji, o izvješćima CNN-a iz tih e, logora e, u Libiji. To je doista važno pitanje i za javnost ovdje. Dakle, kako ocijeniti valjanost i djelotvornost tih politika prije nego što pošaljemo još novca? Hvala lijepa Linda. Dopustite da za početak odgovorim gospodinu Guerreru. Problem koji se pojavljuje u ovom preispitivanju jest potreba da vidimo koliko nam zapravo prostora ostaje za naše djelovanje. Sve to naravno podrazumijeva prepoznavanje onoga što nam nedostaje kako bismo ostvarili ciljeve e, na koje smo se obvezali u samom početku. Drugim riječima e, u primjeni tih alata. Naravno, mogli bismo doći u iskušenje da sve, da napravimo nekakav miks, kombinaciju tih programa i alata koji podržavaju programe. I naravno, u konačnici ostaju još i pregovori koje je potrebno privesti kraja. E, mi to pokušavamo učiniti na način koji je kompatibilan sa ciljevima našeg djelovanja, a to je ispitati važnost, djelotvornost i efikasnost tih programa i naravno e, potrebu da, da imaju smisao i da budu svrsishodni. Ako nemamo politički okvir, međutim, sve to je gubitak e, vremena. Dodat tu još jedan element. Kada analiziramo i ispitujemo te instrumente, već smo rekli da nijedan instrument ovog trenutka ne zahtjeva nekakvu veliku rekonstrukciju i to je na temelju primjedbi, povratne informacije e, parlamenta koje je komisija dobila. Drugim riječima, nema potrebe za reformiranjem i jednog instrumenta, bilo e, Europskog razvojnog fonda ili drugih instrumenta, jer su svi u suštini sukladni. Možda se može razgovarati o tome e, koji će, nažalost, morati biti E, u nekom budućem trenutku e, zaključen. I to je naravno važno pitanje, ali nije za sada. Sve to činimo u e, tematskom dijelu instrumenta. Ova analiza pokazala nam je da ovog trenutka je potrebno samo preusmjeriti 5%. ako budemo ako učinimo više, imat ćemo odnosno nema potrebe za, za realociranjem većeg postotka sredstava. To je naša ocjena. Programi koji su dostavljeni i kako je gospodin Juncker rekao, će se u svibnju 2018. godine i e, čuli smo od njega također da bi bilo dobro kada bismo mogli privesti kraju te pregovore, naravno prije nego što započne sam e, izlazak e, Britanije iz e, Unije. Dakle, u svibnju ili nekoliko mjeseci kasnije bilo bi dobro da imamo već i zakonodavni program priveden kraju. To su recimo nekakvi okviri. No, isto tako mislim i znate da sam posebno e, predan tome cilju. Imamo plan koji e, zahtjeva jednu malu e, izmjenu fokusa. No istodobno ne bismo smjeli izuzimati sredstva iz programa koji funkcioniraju, primjerice za obnovljivu energiju i tako dalje, samo zato da bismo sad povećali dramatično sredstva koja su raspoloživa za ulaganje. Ne, ono što činimo jest da i u e, geografskom dijelu i u Europskom e, razvojnom fondu e, iskoristit ćemo 5% kako bismo na neki način došli do, do većeg iznosa raspoloživog novca koji će biti na raspolaganju u tom posljednjem dijelu višegodišnjeg financijskog okvira kako bismo e, imali bolje rezultate. Dakle, ubrzati s onime što već sada činimo kako bismo došli do e, boljeg i većih spoznaja i, imali bolju vjerodostojnost. Naravno, imam i vlastite e, razloge, no ovog trenutka ne mogu konkretne brojke iznijeti. Signal je jedino da želimo povisiti iznose kako bismo došli do boljeg rezultata. Naravno, čak i ako ne dođe do preraspodjele, e, instrument funkcionira, no e, na ovaj način ćemo doći i do e, više iskustva, jer ne govorimo zapravo o generičkom vanjskom ulaganju, već ulaganju koje bi trebalo biti korisno e, s aspekta razvoja i pomoći da se ljudi izvuku iz e, siromaštva. Naravno, to je uvijek onaj konačni cilj kojem težimo. Gospodine Gerens, jesmo li uključili u sve to Brexit? Pa jesmo i nismo. Mi stalno raspravljamo s gospodinom Barnjevom koji je pregovarač, ali nismo smatrali da u sadašnjoj situaciji da Ujedinjena kraljevina neće platiti e, ono na što se obvezala. Mi sada imamo dakle koeficijente koji bi postojali za slučaj da Ujedinjena kraljevina odustane od toga da plati ono što, što se obavezala. A što se Fonda za razvoj tiče, moram reći da je tu situacija čak i e, značajnije utoliko što su se Ujedinjena kraljevina i takako obvezala e, u velikoj mjeri na razvojnu pomoć. Što se tiče e, samog gospodina e, Barnije i pregovore, ne bi bilo pametno da sada smatramo da će Ujedinjena kraljevina plaćati manje. Dakle, predviđamo sve bez ikakvih smanjenja. U srpnju sam bio na e, sastanku u Bangiju gdje se govorilo o fondu Beku gdje su bili značajni dionici e, gdje su bili dakle i vi vrlo značajni predstavnici Srednjoafričke republike. Dakle, sve što radimo pokušavamo napraviti vezano za dva fonda koji su najbliži tim zemljama. A to su fond Beku i fond za Kolumbiju gdje je upravljanje decentralizirano, a fond Beku je naročito takav zato što i tekako surađujemo sa Srednjoafričkom republikom. Mislim da se time upravlja eh, prilično dobro, naravno stvari se uvijek mogu i poboljšati. Eh, čuo sam eh, da se ovdje govori i o državnim potporama i o E, privatnim potporama. Državne potpore trebaju dati podršku privatnim e, potporama. Dakle, oni trebaju omogućiti rentabilna ulaganja. Ne bavimo se ovdje subvencijama. Želimo dati jamstvo i dodatno pokriće ulagačima koji mogu imati i profitabilan poslovni plan, ali ima i prepreka nepoznavanje te zemlje, e, možda vlast nije dovoljno e, stabilna i tako dalje. Dakle, trebalo bi se pomoći i olakšati da dođe do e, privatnih ulaganja koji će uložiti koji će donijeti profit. Nadalje, pitanje je vezano za Marshallov plan. Reakcija gospođe Mogherini kad se govori o tome da se izradi Marshallov plan. Europska unija, drugim riječima države članice, e, svake godine izvoji oko 20 milijardi za Afriku. Mi smo prvi partner što se tiče izravnih ulaganja, prvi partner što se tiče uvoza i izvoza i mi smo e, također e, prvi koji izdvajaju za migrante, onda vidimo da se izdvaja i tekako velika svota za Afriku. Međutim, iznad svega ono što treba napraviti kako da to radimo bolje, kako bi ljudima bilo bolje, jer to jest krajnji cilj. Države članice stoje na raspolaganju. To je zapravo pitanje, jer Trust naročito onaj iz Valete, je nešto gdje je predsjednik Juncker i drugi su otvorno rekli da države članice nisu na istoj razini kao institucije i vidimo da taj fond je prično neuravnotežen jer države članice izdvajaju 10% u odnosu na ono što izdvaja Europska komisija. Sa gospođom Gressler smo govorili o trust fondovima, ali jasno je da države članice moraju napraviti više. Mi ih moramo na to potaknuti. I stvari su se pokrenule. Italija i Njemačka su sada odlučile povećati izdvajanja. Što se pak tiče revizije programa, u osnovi na to se usmjerilo i to je bio način da se očuva određena stabilnost mi smo krenuli u dijalog sa državama partnerima. I sada smo došli kada govorimo o e, strateškim ciljevima razvoja, da ih pitamo kakav su oni plan napravili na tu temu. Trebamo napraviti analizu, vidjeti je li ono što su oni odlučili korisno, ako nešto se može promijeniti, ako previše trošite kako da vam pomognemo, ako premalo trošite, e, opet treba vidjeti kakva je situacija. Neke države su se i pokazali jako mali interes da surađuju s nama i onda smo te fondove smanjili, a taj smo novac u okviru onih 5% iskoristili da damo onim državama koje su e, znale kako da to ustvoje kako od djelotvornost, naravno rezultatima na terenu. Drugo, kada imamo proračunsku potporu, naravno ona se koristi kada postoje konkretni rezultati. Sustav e, fiksnog i e, variabilnog dijela, naravno postoje e, makroekonomski uvjeti, a varijabilni dio kada su povezani, koji su povezani sa rezultatima na terenu. Dakle, riječ je o broju liječnika koji se obrazuju, broj zakona koji se usvoje i tako dalje. Konkretni opitljivi rezultati i u tom smislu imamo neka mjerila, odnosno semafor. Naravno, postoji kvantitativni aspekt, koliko novca je riječ u smislu migracije i ta rasprava e, koja je u tijeku već dulje vrijeme i s pravom naravno, e, istaknula je da Naravno, postoje kratkorečni ciljevi. U suštini riječ je o izgradnji kapaciteta, odnosno izgradnje institucija i naravno borba protiv e, krijumčara. Ako uzmemo u obzir primjerice rutu koja vodi sredinom e, sredozemlja, e, tu svjedočimo dramatičnom padu broja migranata i dakle po programu, po državi, po strateškim ciljevima postoje sustavi i okviri koje i zaslanstva uspostavljaju, no naravno e, e, i postoje sporazumi o proračunskoj potpori. Kad je riječ o migraciji, nikad zapravo zapravo ne dođemo već sa unaprijed definiranim konceptom evo što ćemo učiniti, već zapravo naravno pitamo e, gdje mislite da možemo pomoći. Primjerice mali u razgovoru sa vladom, ako pokažu volju da pomognemo e, pri izgradnji kapaciteta, onda zajedno sa njima donosimo odluke na koji način to učiniti. Upravljajući ne isključivo e, granicama, jer mislim da su one u kontekstu Malija već definirane, već e, primjerice zadovoljavamo potrebu gdje postoji za javnim obrazovanjem ondje gdje e, je to e, državi nemoguće organizirati, primjerice zbog terorizma, što je slučaj u središnjem dijelu e, Malija. Dakle, ne dolazimo unaprijed sa nekakvim zadanim ciljevima, kažemo evo potpišite tu i dobit ćete proračunsku potporu. To nije procesni postupak koji provodimo. Ponekad naravno nisu svi zadovoljni, neki nekad ne vide da se njihova sredstva povećavaju, da im omotnica raste. I naravno naša rješenja se ne moraju svima svidjeti, no uvjeren sam da smo tome pravični i da uvijek e, razgovaramo s partnerima. Hvala. Kada Vidimo dakle detalje, što će biti srezano, što će se povisiti, moći ćemo razgovarati detalje. Vidim da Heidi Hautala želi se također javiti za riječ. Možete postaviti pitanje pa ćemo čuti. Hvala lijepo predsjedateljice, morala sam nakratko izaći na 15 minuta, znam da ste u međuvremenu razminjivali gledišta, no dopustite da postavim pitanje o tome što vi mislite o ovom ozračju i odnosu između afričkih i europskih vlada, odnosno odnosu e, afričkih vlada i Europske službe za vanjsko djelovanje. Bili smo iznenađeni da nekoliko dana nakon sastanka na vrhu u Abidžanu e, konačni završni dokument e, nije postao dostupan. Možda tu postoje još i neki drugi problemi osim naravno prijevoda. Znamo da afričke države nisu bile za e, razgovor o važnosti primjerice uloge civilnog društva. Mislim da to predstavlja izazov za nas e, i za naš koncept e, kreiranja javnih politika. Mislim da je taj dijalog sa, sa civilnim društvom i svim oblicima njegovim pojavnim je izuzetno važan. Pa postoje li način na koji možemo ostvariti napredak, uvjeriti ih? Naša predsjedateljica i Cecil, e, kao i neki drugi, kolegice, neki drugi kolege su bili prisutni na skupštini i rekli su da bismo prestali zapravo stalno e, prebacivati krivnju na druge i preuzeti vlastitu odgovornost. E, a naša odgovornost jest zapravo uspostaviti jedan dobar okvir upravljanja. E, to je poruka koju smo čuli zapravo od nekih afričkih država. E, što biste vi sugerirali kako iskoristiti tu spremnost barem nekih e, aktera da preuzmu na taj način odgovornost. I kratko da podijelim s vama iskustvo sastanka sa jednim mladim Libijcem, ispričavam se, zapravo je riječ o jednoj mladoj osobi iz Bjelokosne obale. Riječ je o nekome e, koji je iz Libije vraćen u Bjelokosnu obalu. Doista je bilo strašno čuti koliko su mali izgledi za dobar život u toj e, državi, a riječ je samo o jednoj od čitavog niza država u toj regiji. Dakle, čak i ako imate zanimanje, nemate e, zaposlenje, nemate načina da uzdržavate sebe i svoju obitelj i čini nam se doista da je naša zadaća u pružanju potpore afričkim državama na svaki mogući način upravo leži u tome da im, da im zapravo pomognemo e, stvarati radna mjesta i da je to doista ogroman izazov. E, mi to ne možemo naravno učiniti za njih, ali ih možemo podržati u tome. Hvala lijepa. Želim reći da smo imali velik broj e, zahtjeva afričkih parlamentaraca za stvarnim dijalogom dakle gdje bismo izbjegli ovu igru prebacivanja odgovornosti na druge već e, doista pokušaj da e, e, razumijemo jedni druge i naše politike i i vjerovamo raditi na tome u neki od nas su u srijedu otišli e, na izlet, da tako kažem, izvan Abidžana i vidjeli su jednu drugu stranu e, bjelokosne obale i mogli su se osvjedočiti koliko je nerazvijen ostatak države. gospodin Šafer ima još jedno pitanje. Da, imate drugi odbor, sastanak odbora. Izvolite. Oui, Hvala lijepa. Direktore, moram reći da vaš odgovor nije zadovoljio zato što nije isto ako Evropska unija, Evropska komisija koordinira i pozove ministra, ako sama vlada ne da ad hoc neinstitucionalan način uspostavi odbor za koordiniranje koji e, odredi vlastite ciljeve za preživljavanje, jer ovdje se radi o preživljavanju, na koji način se mogu odmah postići neki učinci. To su dvije različite stvari. Hvala lijepa. Oproste, krivo sam se izrazio, naime, Dao sam kao primjer taj da ministri su u tom odboru im da im dajemo jedan instrument više za koordiniranje. Ali sasvim sigurno znate da vlada Srednjoafričke republike uz našu pomoć je stvorila odbor koji treba izraditi projekte koji će se nakon toga podastrati onima eh, koji daju sredstva i nama, ali potpuno se slažem s vama, oni su ti koji trebaju preuzeti stvar u svoje ruke. Oprostite, e, malo sam dvosmisleno odgovorio, ali se apsolutno slažem s vama. A što se pak tiče sastanka na vrhu i završenog priopćenja, možda će kolega iz e, odbora za vanjsko djelovanje možda nešto reći da li je tu problem nešto drugo, a ne samo prijevod. Dakle, sastanak na vrhu imao sam e, tu šansu da sam sudjelovao u svim e, tim sastancima na vrhu. Ali zapravo je tu važna tranzicija. Dolazi do promjene odnosa to je nešto do čega ne može doći od danas na sutra i već se prethodno o tome raspravljalo i jednostavno to pokazuje da mi jedni druge uzimamo za ozbiljno i odmah je dalo e, konkretne upipljive rezultate, ne do duše kod svih. Postoji ta čuvenan popis projekata koji se na sastanku na vrhu treba usvojiti kao prilog samoj deklaraciji, njega se nije usvojilo. Zašto? Zato što je e, rasprave došlo do zaključka da se treba više napraviti, a neki s afričke strane htjeli su da se e, vidi koja će se svota iskoristiti za što, a s naše strane je na tom popisu bio stvari koje nismo željeli da se s ovom svotom novca napravi. Još jedna stvar, e, i o tome se dogovorilo, sada bismo što je prije moguće trebali napraviti neki okvir, bilo memorandum o razumijevanju ili nečemu drugom, o odnosu e, e, naših odnosa i, mira. I dakle, rasprave su pokazale da je to nešto na čemu se treba više raditi. Međutim, u oba ova slučaja u potpunosti se uvidjelo da su te teme potrebne. Dakle, međusobno je došlo do priznavanja da je, da je došlo do promjena. Ehm, možda Sama atmosfera nije u početku bila niti tako puna konsenzusa, ali ne situacija se mijenja, no u konačnici je rezultat bio dobar. A e, što se tiče konačne deklaracije, reći ću, to će kolega govoriti, ali u svakom slučaju do nje je došlo. Postoji jedna stvar koja nije tajna. Afrikanci su imali malo problema s koordiniranjem. S naše strane, da, moralo se koordinirati s državama članicama, DEFKO i tako dalje. Mi smo se pripremali i radili. E, s druge strane, na njihovoj strani situacija je bila puno složenija. Sami dokumenti su stigli kasnije, e, zatim e, tu su bili predstavnici i tako dalje. Uglavnom, oni su se mogli malo presloženo da se oni dovoljno brzo koordiniraju. Cijelo pitanje e, građanskog društva i mladih ljudi. Činilo se u jednom času da je to tema kontroverzna, međutim nije bila kontroverzna, jednostavno je bilo potrebno da se uspostavi okruženje koje će e, biti e, podatnije. Na svim e, samitima se e, uvijek govori da, da birate ono što vam se sviđa, ne birate ono što vam se ne sviđa. Ali ono što je važno jeste da se vidi da sada se priznaje i uviđa na jednoj i na drugoj strani sve ono što se radi sa civilnim društvom, sa mladima i tako dalje. Što se pak tiče građana obale Bjelokosti koje su e, iz Libije vraćeni u domovinu. Dakle, nakon tripartitnog e, sastanka kako bi se na kojem se govorilo što raditi s tom sramotom koja se događa u Libiji. Dakle, pokušava se neke stvari napraviti što bolje i brže je moguće, ali moramo vidjeti kako da postignemo i gdje tu integraciju. Ja sam uvijek vidio da vi e, u ovom parlamentu ponekada kritično, ali uvažavate ono što mi radimo i institucije s kojima e, e, surađujemo, kamo će se ti ljudi vraćati iz Libije, u domovinu, iz Europe i tako dalje, ali u svakom slučaju kamo god i gdje god da završe, ti ljudi će se negdje trebati integrirati, a mi i moramo pomoći kako kratkoročno, tako i dugoročno da nađu posao, da e, mogu e, da otvore mala ili srednje poduzeća. Ali moramo im pomoći jer ne radi se samo tu o nedostatku mogućnosti, već i e, činjenici da zajednica iz kojih dolaze e, se neprijateljski prema njima ponaša jer oni su u njih uložili i tražili sud kako bi oni ponovno doveli e, novac kući. Ali ova sramota koja se u Libiji događa, to je ono što sada trebamo usmjeriti. Hvala. A upravo nakon sljedeće točke dnevnog reda slijedi točka o Libiji oko 17.15. Možemo li sada zahvaliti glavnom direktoru? Imate li još malo vremena? Da, dobro. E, Europska služba za e, vanjsko djelovanje ovdje, gospođa De Berg, vi ste iz Europske službe za vanjske djelovanje. Ne znam da li nam vi možete nešto reći o deklaraciji sa sastanka na vrhu u Africi. Najprije ćemo možda vama ipak prvo dati riječ pa onda ERSUS za vanjsko djelovanje. Hvala lijepa. Što se tiče e, preispitivanja na e, srednji rast, kao što je rekao glavni direktor, e, sama komisija i druge službe ne, ja vas htjela samo pitati imate li nešto za dodati, jer smo raspravu već vodili, nemojte nam čitati ovdje izjavu. ako nemate što novo dodati, to je sve u redu. Oprostite, htjela sam samo jednu stvar naglasiti, a to je važnost dijaloga među izlaslastvima i svakom zemljom partnerom kao i lokalnim dionicima za razvoj. Dakle, to je nešto što je se rukovodilo tim dijalogom sa svakim partnerom. A što se tiče vašeg pitanja o završnom dokumentu, e, ja nemam na to odgovora. Dobro, nitko od dakle nema odgovor na to pitanje, ali ako uspijete saznati, e, recite nam e, nešto više o tome jer od petka nekako jurimo za ovim dokumentom i nikako da dođemo do njega. Hvala kolege. E, sada slijede dva važne točke dnevnog reda koje su međusobno povezane. Osma točka provada humanitarne pomoći za mlade i E, instrumente za e, razvojnu pomoć. Mi ćemo sada e, na taj način moći napraviti srednjoročnu reviziju i višegodišnji financijski okvir. Tu su s nama dva govornika iz Concorda i Vojsa. S nama je također izvjestitelj Enrique Guerrero. Želite li vi prvi uzeti riječ? nemamo dovoljno vremena, a ovo je tek e, početak procesa. Sigurna sam da ćemo imati jedan dijalog. Ovo je izvješće na inicijativu o tome kako su dobro napredovali ovi problemi i e, koliko je značajna uloga e, uloga civilnog društva. Gospođa Cecil Non je s nama, što mi je bilo drago, iz Konkorda i oni će vjerojatno govoriti e, instrument za razvojnu suradnju mm, gospođa Vernon će prva govoriti u ime Konkorda. A hvala što ste mi omogućili da danas predstavim Konkord ovdje. To je važna rasprava jer ćemo vidjeti jesu li instrumenti kojima raspolažemo i dalje dobri ali isto tako da možemo reformirati programiranje u sljedeće tri godine, a to treba biti i temelj za raspravu za budući e, višegodišnji financijski okvir. Rezimirat ću ono što smo mi e, ranije napravili prilikom e, preispitivanja na srednjem razdoblju tim temama. Vi ćete sasvim sigurno o tome više govoriti o strukturnom dijalogu. Strukturiranom dijalogu. E, govorili smo dakle o instrumentima za razvojnu pomoć i e, forumu za razvoj, ali neki od tih instrumenta nisu još e, počeli se primjenjivati. Ja ću govoriti o ključnim pitanjima vezane za buduće instrumente. Pripremili smo stajalište Concorda o tome koje ćete vrlo skoro dobiti. Ali pa riječi o e, načelima. Danas ću govoriti vrlo kratko. Mi smo platforma 28 nacionalnih platformi i e, koordiniramo velik broj e, ustanova, ali posvećemo ćemo sigurno ćemo to postaviti meni i mojim kolegama dosta pitanja. Što se tiče potpore koje mi damo s našim instrumentima, imamo puno programa i e, pomoć je vrlo vrijedna, ali uočili smo da situacija treba poboljšati i moramo vidjeti kakva je dodana vrijednost za civil, organizacije civilnog društva u slučaju instrumenata za razvojnu suradnju, mi želimo da se i u drugim dijelovima tih instrumenata da potpora e, organizacijama civilnog društva često ona e, ne postoji iako one igraju vrlo važnu ulogu i važno je da se uspostavi komplementarno što se pak tiče panafričkog programa tu je traženje za organizacijama civilnog društva je bila jako mala. Što se tiče nacionalnih i indikativnih programa, e, moram reći da je svega 60% njih daje potporu e, e, organizacijama civilnog društva u okviru desetog programskog razdoblja, ali bilo bi dobro ipak da ta brojka bude veća. Osim toga ima različiti načine potpore organizacijama civilnog društva. Tri zemlje AKP-a nemaju e, tu podršku i nemaju specifičnu omotnicu koja se izdvaja za njih. A mi bismo htjeli da za organizacije civilnog društva svugdje postoji potpora. Po pitanju dobrog upravljanja vidi se da je jako važno da civilno društvo sudjeluje i važno je da Europska unija to promiče. Što se tiče pak učinkovitosti u pojedinim zemljama, puno toga ovisi o izaslanstvima u pojedinim državama. E, e, e, vidi se zapravo koliko mi dobro funkcioniramo kad se radi o, komuniciranju na licu mjesta e, sa e, organizacijama civilnog društva. Konsultacije čujemo da su vrlo važne, ali malo se organiziraju, što se treba poboljšati. Što se pak tiče panafričkog programa, dionici civilnog društva nisu se konzultirali, a što se tiče Interakapea, došlo je do jedne konsultacije izvrsno, ali samo jedan put. E, kada gledamo koji elementi postoje posvuda, počnemo od rodne jednakosti, ona je sada na važnijem mjestu, zaista ulože se veliki napor u tom smislu nego kod nekih drugih programiranja. Međutim, pretočiti to u konkretno financiranje i konkretne odluke i problem jer e, nema e, dovoljno proračunskih sredstava u tom smislu. A što se pak tiče EDF-a, načinili smo analizu nacionalnih indikativnih programa. Gotovo svi od njih su spomenuli rod, ali svega je u programu NIP imao se e, ciljani fond za podržavanje rodne jednakosti. E, samo neki su spomenuli da će to napraviti po sektorima, međutim zato nemamo pokazatelje. Uglavnom e, to se treba pretočiti u dijelo. E, čuli smo da će se 15 milijuna eura dodati tim e, sredstvima, što bi bilo jako dobro. A u rujnu je došlo do inicijative njih naroda, što je jako dobro, ali htjeli bismo čuti više o tome kako će se financirati i programirati sredstva e, za rodnu jednakost. Što se tiče poštivanja ljudskih prava, treba napraviti više jer države partneri nerado o tome govore. Tu trebamo vidjeti i ulogu civilnog društva. Naš kolega bio je u Abičanu kako bi se obratio sudionicima, nisu mu dopustili da govori na sastanku na vrhu. Dobro je da se organizacije civilnog društva spominje u um, deklaraciji, međutim nije dobro što nismo smjeli dobiti riječ po pitanjima demokracije e, dolazi do poboljšanja samo u e, po pitanju ljudskih razvoja. To je e, nešto što se dakle spominje samo u vrlo ograničeno, a to nije sektor na koji se dublje usmjerava. Još jedna stvar, a to je E, mladi ljudi su zaista na visoko na dnevnom redu, međutim ne znamo kako će se to napraviti učinkovito. Zaista bilo bi jako važno da ima puno e, mladih koji se nalaze na čelnim mjestima i kako bi se pitanje mladih moglo uklopiti u sve politike to pitanje postavili smo i komisiji. Kada se radi pak o mjerilima e, socijalne uključenosti prema godišnjem izvješću Europske komisije, to je postignuto 2015. godine i iznosio je oko 21%. Ali ako pogledamo nacionalne indikativne programe, ne vidimo da se to tako odrazilo, jer u tim nacionalnim programima samo e, se manji dio tu ostvario. Europski parlament koji se zalagao za ovaj kriterij trebao bi pratiti kako će se situacija ostvariti ne samo kroz jednu godinu, nego u jednom dugoročnom razdoblju. E, kada gledamo pak na e, ciljeve održivog razvoja i kada gledamo koje su e, globalne javni izazove, e, vidimo da je e, pristup premalo integriran, a previše rastjepkan. I za kraj kada govorimo pak o miješanju i o trust fondovima, novi mehanizam financiranja. Concord želi naglasiti da se fond ne smije e, odmaknuti od svojih osnovnih ciljeva. Ali prije nego što se bilo što mijenja, mora se dokazati da zaista imamo tu izvornu dodanu vrijednost. E, tako se i pitalo zapravo kako se e, program, jedan program e, koristio e, i kako su se koristila sredstva za program za poljoprivredu, ali možda bi bilo bolje da imamo više ex ante promjene kako bi se E, takve situacije uzele u obzir. E, nadalje moramo više učiniti za privatni sektor, a moram reći da e, se ne smije raditi je li obrazovanje tu bitno ili nije, već on mora biti jedan od ključnih ciljeva a mi kao civilno društvo želimo zaista više angažmana na tom planu. Dakle, od samog početka, od ideje pa do realizacije, mislim da je vrlo važno da uzmemo u obzir koje su potrebe ljudi. Sami trust fondovi, organizirano ih je pet od kada je odluka donijeta i to je vrlo impresivno. Jasno nam je zašto su neki od tih trust fondova uspostavljeni, recimo pitanja, od pitanja migracija. Ali e, zaista želimo da se neka načela sačuvaju u tim trust fondovima. Jedno, da se one ne smiju vezivati za internan politički program Europske unije, već trebaju biti za, tamo za razvoj i smanjenje siromaštva. Nadolje moraju imati dugoročni pristup programu razvoja, moraju imati dodanu vrijednost i ne smiju e, ponavljati već ranije postojeći djelovanje. I ono što također smeta je nedostatak transparentnosti u cijelom procesu, bilo u trenutku uspostavljanja, bilo kad se radi o nadzoru provođenja. Radi se o instrumentima koji bi mogli biti zaista jako fleksibilni, ali e, nisu nužno tako osmišljeni. Ovo je bilo e, vrlo kratko, ono što sam htjela iznijeti, što se tiče srednjoročnog preispitivanja. A sada, ako mi dopustite još dvije minute gdje bi govorila o ključnim načelima, e, kada se pomalo prebacujemo u novi višegodišnji financijski okvir. Tu su ključna načela E, razrađena u stajalištu koje će Concord uskoro objaviti. E, prvo što vam želim danas poručiti, kada se bude ponovno razgovaralo o novim instrumentima, e, važno je povezati proračun i mandat jer ti se instrumenti moraju temeljiti na E, dugoročnim e, ciljevima i e, temeljiti se na bitnim dokumentima, a održivi razvoj jedan je od bitnih aspekata za nas. Postoji veliki rizik instrumentalizacije pomoći i želimo jasno lučiti one koje mogu primati pomoć za razvoj. Mi želimo da svi e, instrumenti budu pod nadzorom Europskog parlamenta. A što se financiranja tiče, želimo povezati e, razvojnu pomoć i e, mi ćemo svakako pokušati zagovarati da se proračun poveća. A među različitim ciljevima E, Mislimo da treba naročito poraditi na najmanje razvijenim zemljama e, jer želimo se baš posebno za to zalagati jer tu nedostaje napredak. A sada nešto vrlo brzo što se tiče samog fonda za razvoj, e, da se ne smanji proračun, da se ne smanje resurse, treba govoriti puno o zajedničkom programiranju, a što se tiče drugih načela, E, želimo da se ugrade određeni kriteriji, da se uveže socijalna inklusija, zatim borba protiv klimatskih promjena dođe na 50% i želimo da se 20% e, razvojne pomoći također usmjeri na ciljanje djelovanja za e, rodnu ravnopravnost. I također Um, razvojna pomoć um, mora imati zasebno izvojena sredstva, dio od njih uh, izravno iz država članica. Što se pak tiče fleksibilnosti i prediktibilnosti, uh, molim vas, um, to je nešto što ću morati pomiješati. Oprosti, uh, danas govorimo o provedbi sadašnjih programa, postojećih programa, drugim ćemo prilikama moći govoriti o budućnosti. Mi danas možemo govoriti dakle o tim e, sadašnjem provedbi, a o ovim drugim situacijama ćemo govoriti kasnije. Inge Bris, koja predstavlja humanitarne organizacije, je sljedeća. Izvolite. Hvala vam na pozivu Hvala vam što ste, dali priliku, što ste nam dali priliku da ovdje budemo danas. Dakle, instrument o kojem govorimo je povezan sa Lisabonskim ugovorom i on je tu kako bi se humanitarna operacija provodila u skladu sa načelom međunarodnog prava i u skladu sa načelima nepristranosti, neutralnosti i nediskriminacije Danas ćemo govoriti o tri elementa, o učinkovitosti humanitarnog instrumenta, o mjestu za poboljšanja i o humanitarnim pravilima. Dakle, nešto o prvom elementu. Kako je instrument humanitarne pomoći, kako, kako funkcionira? U vrijeme humanitarnih samita često se fokusira na ono što ne funkcionira, što treba napraviti, a zapravo ne cijenimo dovoljno ono što funkcionira i dakle što nam je zapravo najbitnije kada je riječ o ovom instrumentu, što ono što funkcionira. Taj Mi smo posvećeni humanitarnom pravu i odlučivanju koje se temelji na potrebama, a to je u kontrastu sa državama članicama koje zapravo imaju političko odlučivanje, pristrano odlučivanje. Dakle, mi želimo da da se odluke donose u skladu sa potrebama i kako bismo imali nepristrano odlučivanje, ovaj instrument mora biti dakle odvojen i u sljedećem višegodišnjem financijskom razdoblju. Također, potrošnja treba biti u skladu sa političkim okvirom i u parlamentu u ovoj dvorani smo imali, e, slavili desetu obljetnicu konsenzusa o humanitarnoj pomoći. Kao što je rekao povjerenik, europski konsenzus je zajednička referentna točka za humanitarni rad na terenu. To nije samo birokratski dokument i moramo se voditi temeljem tog dokumenta. Ili kao što je jedan zastupnik rekao, humanitarna, evropska humanitarna pomoć nije instrument za kriznu pomoć i moramo i dalje e, dakle, slijediti svoj pristup. Dakle, konsenzus i uredba su normativni okvir kojim se vodimo. Eko je također drugi najveći donator na globalnoj razini u smislu resursa. Imamo globalni doseg i zato doista možemo utjecati na određena područja, na primjer hitne situacije za obrazovanje i tako dalje. Imamo tu dodanu vrijednost. Još jedan ključni aspekt je naša globalna mreža stručnjaka na terenu. Naše osoblje dobro zna kontekst i mi kao partneri možemo potražiti rješenja za operativne probleme. Dakle, možemo ostvariti pravi dijalog i partnerski pristup. Dakle, imamo rad na terenu i također u Briselu imamo svoju grupu. I također, humanitarni instrument je fleksibilniji od drugih instrumenata jer može reagirati na okolnosti i krize i prema tome prilagoditi programiranje. E, to je moguće jer želimo imati iznimke za humanitarnu pomoć u financijskoj uredbi, a na to ću se još vratiti. Što se tiče te fleksibilnosti, Europska komisija konstantno e, o tom, pita parlament o tome i ono što nam je potrebno jest fleksibilnost za operacije kako bismo pomogli ljudima na terenu, kako bismo bolje dosegli, e, bolje došli do ljudima kojima smo potrebni. Ne treba imati fleksibilnost u smislu promjene prioriteta na političkoj razini u Europi. Dakle, važno je da se i dalje pitate koja je fleksibilnost potrebna i kome je potrebna ta fleksibilnost. Nakon e, tih e, pohvala ću reći i nešto drugo jer imamo naravno i mjesta za poboljšanje. Brine nas primjerice sve veća pozornost regiji mina na uštrb drugih dijelova svijeta. Pogotovo su tu Sirija i Turska u koju idu financijska sredstva, a to je zbog doprinosa država članica, pogotovo doprinosa usmjernih Turskoj, što je zapravo poremetilo ravnotežu, jer i u Africi postoje velike potrebe za pomoći. Ono što mi predlažemo jest sljedeće, jer došlo je do zapravo propitivanja da li mi radimo na temelju potreba i veći postotak financijskih sredstava treba posvetiti takozvanim zaboravljenim krizama, jer države članice dakle, neće vjerojatno platiti i zato a eko treba uložiti i dakle, u te regije. I drugo, kada je riječ o krizama trebamo imati višegodišnje financiranje što je spomenuto u brojnim strateškim dokumentima i mi 20% sredstava trošimo na višegodišnjoj osnovi. Međutim, trebamo se dogovoriti kako provesti, kako ispuniti tu obvezu. I evo što predlažemo. Dakle, trebamo imati trogodišnje planiranje sa višegodišnjim financiranjem i kada je moguće prilagodbe ako se situacija promjeni jer brojni drugi donatori već to sada rade, dakle to je izvedivo. Također smo primijetili da se jako puno fokusira na učinkovitost odgovornosti, a to uključuje programiranje na temelju rezultata. Naravno, važno je biti učinkovit s obzirom na goleme humanitarne potrebe i naravno važno je tu uzeti u obzir i odgovornost poreznih obveznika, a tu je pak važna transparentnost i e, sigurnost da se vaš oporezovani novac dobro troši. Međutim, također je važno imati učinkovite operacije i odgovornost prema određenim populacijama, jer tu se radi o životu i smrti, dostojanstvu ljudi i ta ravnoteža se pomalo gubi. I postoje brojni načini da se ovo puno bolje provede, primjerice ono što radi nizozemska. Naravno, učinkovitost se može poboljšati uz pomoć pojednostavljenja i usklađivanja pravila i propisa koji se primjenjuju na humanitarne partnere. I upravo tu komisija i države članice imaju veliku ulogu, o tome su govorile u nekoliko navrata i financijska uredba ima veliki potencijal da se to ostvari. Posljednji aspekt o kojem ću nešto reći jesu je li potrebno um, izmjeriti samu uredbu. Humanitarna uredba je 1996. što znači da je jedna od najstarijih. Međutim, zašto bismo je mijenjali? Pa jedino ako ona nije funkcionalna, a je, ona jest funkcionalna, svrsishodna je, može se prilagoditi, omogućava nam da budemo inovativni i mi zapravo smo pridali veliku važnost onome o čemu smo govorili na humanitarnom samitu i također neovisnoj evaluaciji Dakle, doista bismo voljeli da Europski parlament pruži podršku kako bi se te obveze ispunile, međutim da se ne ide u izmjenu same uredbe. Ukratko, voljeli bismo dobiti vašu podršku u vezi s tri elementa. Prvo, odvojeni da se e, instrument humanitarne pomoći odvoji i da to bude u skladu sa europskom ambicijom za humanitarnu pomoć. Drugo, da nas podržite u drugom krugu pregovora kada je riječ o financijskoj uredbi kako bismo zadržali iznimke za humanitarnu pomoć. I treće, da se tijekom konzultacija o sljedećem sporazumu o okvirnom partnerstvu između ekona i nevladnih organizacija doista primijeni u praksi. Hvala. Hvala. Hvala lijepa. Enrique Guerrero će sada uzeti riječ. Nakon toga gospodin Šahazer je zatražio riječ jer ima kratko pitanje, ali morat ćemo biti brzi jer dolaz, prelazimo i na sljedeću dnevnu točku. Dakle, ovo je prva rasprava, e, nakon što budemo imali izvješće ćemo ponovno o tome raspravljati. Dakle, ne moramo sada povesti dugu raspravu Enrique. Hvala prije e, nego što krenemo u detalje, moramo zapamtiti tri stvari. Prvo, kao što je jasno navedeno na dnevnom redu. Dakle, vodimo raspravu, ali nemamo pred sobom dokument, jer odbor DEVE je nedavno odlučio pripremiti izvješće o provedbi ovih, ova tri instrumenta. I Također, ja sam e, imenovan izvjestiteljem za to mišljenje. Drugo, želim vas podsjetiti na ono što je rekao gospodin Manservici. U svibnju 2018. će nam komisija iznijeti svoj prijedlog za novi višegodišnji financijski e, okvir i tu ćemo dakle imati, bit će uključeni e, različiti instrumenti. Nakon što nam komisija to izloži, slijedi jedno dugo razdoblje tijekom kojeg odbor DEV, DEVE može komentirati prijedlog komisije. U najboljem e, slučaju će se višegodišnji financijski okvir usvojiti i to bi se dogodilo istovremeno kada Ujedina kraljevina napusti EU, odnosno u proljeće 2019. izgledno je da će konačno odobrenje višegodišnjeg financijskog okvira se poklopiti sa novim sa sazivom novog parlamenta. Dakle, moramo imati na umu da sada slijedi jedno dulje razdoblje tijekom kojeg ćemo moći dobro razmisliti i pripremiti svoje stajalište za budućnost. Treće što želim reći Ovo je izvješće o implementaciji, o provedbi. I dakle, riječ je o provedbi ciljeva, prioriteta i prijedloga koji su sadržani u ovih nekoliko instrumenta u vrijeme njihova donošenja. U skladu s parlamentarnim pravilima, odobrenje se odvije u skladu sa mišljenjem na vlastitu inicijativu. Sva izvješća o provedbi koja smo do sada imali su se ticali zakonodavnih prijedloga i kako, su, kako je to zakonodavstvo implementirano u raznim zemljama. Dakle, radilo se o određenim zakonodavnim obvezama. Kada pogledamo razdoblje, odnosno zakonodavstvo između 2009. i 2017. imali smo 23 izvješća o provedbi. Imali, sva su sadržavala zakonodavni pristup i nisu bila povezana sa odborom deve ili službom za ili odborom za vanjska pitanja. Dakle, ovo je zapravo prvi put da se bavimo ovakvom temom, ovakvim zadatkom. Dakle, na nama je da na temelju dokaza, činjenica i podataka provedemo evaluaciju, odnosno procjenu, jer ti elementi će nam omogućiti da vidimo je djelujemo li u skladu sa E, prioritetima i kriterijima na kojima se temelje ovi instrumenti. Ta procjena bi trebala dovesti do trostrukog zaključka. Prvo, funkcionirali to, koji su prednosti i nedostaci i koje pouke možemo izvući iz same procjene. Te u skladu s time osmisliti prijedloge za budućnost. I također kako dakle možemo ispuniti svoje ciljeve u budućnosti na temelju tih pouka. U ovom odboru imamo određene probleme sa rokovima i to je poruka za sve članovi, za sve izvjestitelje u sjeni. Dakle, o kojim se točno rokovima radi. mogli smo donijeti odluku da se izvješće donese nakon što u svibnju komisija iznese svoj prijedlog, no to ne bi bila dobra ideja. Jer e, mi u svom izvješću moramo pripremiti određene zaključke koji bi mogli utjecati na prijedlog komisije koji treba biti izložen predstavljen u svibnju. I ne bi to bila dobra ideja jer odbor za vanjska pitanja će imati u svakom slučaju samo inicijativno mišljenje. Dakle, ne bi imao smisla da u različita vremena pripremimo izvješća. Dakle, izvješće treba pripremiti prije svibnja, prije komisijnog prijedloga. I ja sam na neki način obvezan do kraja siječnja pripremiti dokument koji će onda biti, mora biti, morati biti preveden na sve službene jezike. Pozvao sam EPRS da nam pripremi procjene koje već imamo dostupne. Primjerice, gospodin Maservisi je već govorio o određenim evaluacijama i također Imamo i procjene humanitarnog izvješća, od humanitarnoj pomoći jer komisija o tome nije pripremila izvješće. Naravno, mi ćemo uključiti razne dokumente i stajališta koja su ovdje danas iznesena, primjerice ono što je rekao Concord. Ukratko, mi moramo provesti procjenu i vidjeti kako funkcioniraju ova tri instrumenta i u kolikoj su mjeri ti instrumenti osigurali dodanu vrijednost, koliko je razvojna suradnja učinkovita i održiva i do koje mjere je, je humanitarna pomoć u skladu s instrumentima i što je sa budućnošću humanitarne pomoći. Na nama je, dakle, ne samo na meni da to napravimo. I mislim da su nam potrebni i opći prijedlozi komisiji kako bi oni to imali, kako bi komisija to imala na umu prije nego što izloži svoj prijedlog u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru, da je bi u nekoliko navrata već spominjala te općenite ideje. Dakle, samo ponavljamo ono oko čega smo se već zapravo složili. I na posljedku samo želim ponoviti da smo doista pod pritiskom kada je riječ o ovim rokovima, dakle e, rokovima za izvješće. Međutim, to ne znači da odbor, da naš odbor neće također se izjasniti i nakon svibnja, jer pregovori e, će o višegodišnjem financijskom okviru će trajati najmanje godinu dana, pa ćemo imati dovoljno vremena za pripremu stajališta. Dakle, ne moramo sada u ovo izvješće uvrstiti baš sva naša stajališta, ali barem e, naše općenite komentare i glavna načela. Odnosno sve ono što se tiče razvojne suradnje i humanitarne pomoći, jer to je naravno važno i kada je riječ o strategiji Europske komisije i Europskoj uniji. Da, imat ćemo novu priliku da razgovaramo o budućim programima, ali u pravu ste treba dakle učiniti sve što možemo kako bismo utjecali na, ono, na razmišljanje komisije. Gospodin Šahazir ima jedno pitanje, ali kolege i kolegice, s obzirom da još nas čeka rasprava o Libiji, imamo posebnog gosta. Dakle, imate li hitno pitanje ili to može pričekati nakon rasprave? Samo jako kratko i brzo, vezano za ovo što sam upravo čuo drage su mi nevladne organizacije, međutim, e, pozdravljam se tu neka pitanja. E, ja sam 25 godina predsjedao jednom organizacijom koja je dio vaše organizacije, ali transparentnost i sljedivost vezana za fondove za ulaganje. A što se tiče e, transparentnosti i sljedivosti vezano za politiku e, partnerstva jer to je isto tako važno jer kao što znate, u, vidio sam sve programe vezane za pravnu državu. Vidio sam puno prava, a malo države, jer država još uvijek nije postojala. A što se sljedivosti tiče, evo kratko, e, bio sam s jednim generalom u Afričkoj republiku Polovina njih e, bili su muškarci, polovina žene u toj vojsci, ali nisu imali oružje. A bio je tu e, Kagame iz Ruande koji je mm, e, koji je bio dakle ratni zločinac koji je imao sve moguće oču opremu E, i na oružanje kao sigurnost, ali tako nešto će uništiti države. Ja znam da često nevladine organizacije žele zamijeniti države. Ne, neće nikada imati dovoljno biti dovoljno razvoja, ne budemo li igrali na kartu država. Hvala. Hvala. Imam sada imena E, ovi koji su javili za riječ, ali imate samo jednu minutu. Ako želite nešto dodati, za nekoliko mjeseci ćemo imati izvješće. Dakle, samo ako želite prokomentirati ono što smo do sada čuli, evo imate jednu minutu, jer imamo sada raspravu u Libiji. Gospodin Cordero iz DigiDev, ko je prvi? Thank you, Hvala lijepa predsjedateljice, vrlo kratko jer zapravo u ovom trenutku nemamo mnogo toga za dodati osim da potvrdimo da je doista bilo zanimljivo i moj glavni direktor je to već spomenuo kada je govorio o učinku e, provedbe na, nadolazeće dolazeće programiranje. Bilo je zanimljivo vidjeti doprinose različitih organizacija, procesu javnih konsultacija o ocjeni instrumenta. Izvješće će biti gotovo do kraja godine o svim instrumentima, uključujući instrumente za razvojnu pomoć i ERF i naravno radni dokument koji će pripremiti službe komisije o samoj ocjeni. Evo, to je doista korisno. Hvala. Kim Eli. Izvolite, gospodine. Hvala. Vrlo kratko o humanitarnoj pomoći želim spomenuti naravno u slijedom onoga što smo čuli kad je riječ e, o izvješću koje ćete sastaviti želim potvrditi da se provodi i pri kraju je zapravo jedna iscrpna analiza humanitarne pomoći koju šalje Evropska unija do kraja siječnja. Vjerujemo da će e, ta analiza biti spremna i naravno da će biti raspoloživa kao podloga za izvješće i naravno dijalog u sljedećih par mjeseci će biti važan i u tom cilju. Hvala lijepa što ste bili toliko kratki, a isto tako i na ovoj informaciji. Mislim da nemamo pitanja za naše dvije govornice, pa bih im stoga zahvalila na tome što su nam se pridružile. Biće još mnogo prilika e, da vas čujemo. Naravno, vaši doprinosi i input uvijek dragocjen i koristan. Evo, zaključujem točku 8, kolegice i kolege. Okay, colleagues, Dobro, kolegice i kolege, prelazimo na devetu točku dnevnog reda, vrlo važnu točku, riječ je o humanitarnim uvjetima u Libiji. O tome se naravno govorilo prošlog tjedna u Abidžanu na sastanku na vrhu Europske unije i Afričke unije. Neki od nas su bili nazočni. Gospodin Koštel koji je posebni izaslanik UNHCR-a za ovu migracijsku rutu koja ide sredinom sredozemlja, e, naglasit ću riječ je o ljudima koji, odnosno netko je spomenuo zapravo ljude koji se vraćaju iz Libije u bjelokosnu obalu i koji su podijelili sa našim sugovornicama doista svoje iskustvo koje je bilo užasno. Pa evo, drago nam je što ste nam se i vi mogli pridružiti. Kao odbor doista smo zabrinuti nakon što smo čuli e, izvješće koje e, je podnijela se sila. Isto tako i prilog CNN-a o trgovini e, ljudima, onome što se zbiva u Libiji. Čuli smo isto tako i izjavu o tome da e, pojačani angažman UN-a i Europske unije nije doveo uopće ni do kakvog poboljšanja u e, humanitarnoj situaciji na terenu, pa stoga drago nam je što ste nam se pridružili i da vas čujemo. Gospodine Koštel, izvolite. Hvala lijepo, predsjedateljice. Dobar dan svima. U ovom kratkom vremenu neću se moći osvrnuti na sve aspekte humanitarne, e, humanitarne situacije u Libiji, no želim zahvaliti na tome što ste mi uputili poziv da podijelim s vama ovaj kratki uvid i naravno da zahvalim na dosadašnjem angažmanu. Prema jednoj statistici jedan statistički podatak trebamo eh, imati na umu, a to je eh, da da 64 posto osoba koje dosegnu Libiju su zapravo dosegnule svoje konačno odredište. Drugim riječima, nije istina da svi uvijek teže dolasku u Europu. No, koliko je ovog trenutka stranih državljana u Libiji, ne znamo. Afrička unija iznala je podatak o 700 tisuća ljudi, drugi spomenju milijun. E, otprilike tisuća su lokalne vlasti e, registrirale, no 43 tisuća je samo izbjeglica iz Sirije, Iraka, Palestine i e, ima također i iz istočnoafričkih država kao što su Somalija, Eritreja te nekoliko sudanaca i e, Etiopljana. Važno je spomenuti da Libija nikad nije ratificirala konvenciju iz 1951. o izbjeglicama, već samo onu iz 69. no tvrdi da se e, e, da imaju bilo kakve obveze po toj e, konvenciji. Danas e, je stanje teško, no dva su aspekta te ozbiljne situacije. Imamo još uvijek pola milijuna Libijaca koji su interno raseljeni zbog e, sukoba i tim ljudima je svakako potrebna potpora. Moramo im pomoći ondje gdje se nalaze kao interno raseljene osobe i omogućiti im povratak e, mjesto njihovog prethodnog prebivališta. Što se tiče izbjeglica, osim 43 tisuće ljudi koji žive izvan e, e, centara za e, prihvat, znamo da u tridesetak takvih centara kojima upravlja vlada ima još nekoliko desetaka tisuća ljudi, te u drugima koji su izvan našeg dosega jer e, takvim centrima upravljaju različite paravojne organizacije i nažalost e, čak i sami krijumčari ljudima. Takvi centri e, se nalaze i na teritoriju u kojim upravlja vlada nacionalnog akorda kao i na drugom dijelu teritorija Libije. Želim još jednom naglasiti da e, je pogrešno e, govoriti o tome kako su sve osobe koje se nalaze u Libiji ekonomski migranti. 74% e, osoba koje dođu iz tog, iz istočne Afrike tom rutom su zapravo osobe koje imaju e, nekakvu osnovu za zahtjev za međunarodnom zaštitom. Dakle, nije riječ samo o ljudima koji su ekonomski migranti, već ljudi koji bježe iz svojih država zbog kršenja ljudskih prava i sukoba. Situacija u stanju je doista vrlo teška, ponekad e, e, znamo da su neke skloni prebacivati krivnju i na Europsku komisiju, no e, valja naglasiti da je prostor za djelovanje u Libiji doista ograničen. Važno je da učinimo sve što možemo kako bismo spasili živote. E, moram e, vam priznati da se uvijek morate suočavati sa različitim etičkim dilemama jeste, jeste okruženi na terenu tjelohraniteljima, ljudima koji predstavljaju različite interesne skupine u Libiji. Doista je teško E, e, djelovati u takvim okolnostima. Teško je dobiti e, otvorene odgovore od, od ljudi s kojima razgovarate jer se boje, jer se boje naravno izgona iz prihvatnih centara i tako dalje. U svakom slučaju, a neki drugi vam kažu, molim vas nemojte ići, vi ste svjedoci naše patnje i, i u, situacija je teška. Libija nije jedino mjesto gdje djelujemo u takvim kritičnim i teškim uvjetima, e, pri čemu mislim na etička razmatranja, no iako je no, no ipak moram reći da smo ostvarili neki stupanj napretka e, sa vlastima. U Tripoliju ćemo otvoriti još jedan centar u kojem ćemo moći e, prihvatiti ljude koji budu pušteni iz pritvora i koji će dobiti nekakvu osnovnu potporu od nevladinih organizacija prije njihove evakuacije. Za sada e, Niger je jedina država koja je pristala prihvatiti izbjeglice iz e, Libije, osobe koje su izbjeglice u Libiji i prije tri tjedna poslali smo jednu e, manju skupinu ljudi iz Libije u Niger, a 19. prosinca će slijediti druga. No doista je teško. Teško je pregovarati sa svim tim ljudima, teško je ispregovarati puštanje ljudi iz takvih e, e, zapravo zatvora, jer o tome u, u suštini riječ e, i isposlovati njihovo puštanje na slobodu. E, činimo sve što možemo kako bismo ubrzali puštanje izbjeglica iz takvih centara. No, postoje ograničenja E, samo sedam državljana dolazi u obzir. Iračani, Somalci, Eritrejci, Etiopljani, e, Sirici, Sudanci, ako dolaze iz regije e, Darfur. Svi ostali izbjeglice koje dolaze primjerice iz srednjoafričke države, iz Malija, ili iz Nigerije, ljudi koji bježe ispred Boko Harama. Nažalost, oni su izvan našeg dosega i računamo na Međunarodnu organizaciju za migracije da e, zapravo e, da, da, da pojačaju mehanizam identifikacije. Naravno, ne želimo sve te ljude vratiti odakle su došli, odakle su pobjegli, niti ih ostaviti u teškim životnim e, okolnostima. Dakle, ova hitna potreba za evakuacijom ljudi e, naravno ne smije dovesti do, e, do, do točke gdje bi povratak bio jedino moguće rješenje. Stoga pozivamo sve države članice pa i ostale države u međunarodnoj zajednici da pokažu svoju solidarnost sa Nigerom jer evakuacija u Niger e, naravno e, će funkcionirati samo ako budemo solidarni sa Nigerom, odnosno sa njihovim, sa ondašnjim vlastima, sa tamošnjim vlastima. Nismo za sada vidjeli e, i svjedočili e, velikoj solidarnosti sa Italijom do sada, osim u financijskom smislu, pa se nadamo da će situacija sa Nigerom biti drugačija kako bi ovaj mehanizam evakuacije mogao funkcionirati. Što se tiče izazova s kojima smo suočeni, oni su dvojaki. E, već ste i čuli da postoje teškoće sa spašavanjem na moru. Imamo 12 točaka iskrcaja uzduž obale Libije gdje možemo brzo pružiti pomoć zajedno sa IOM-om prije nego što ljudi budu odvedeni u e, različite e, pritvorske jedinice jer ne postoji e, sustav praćenja takvih osoba koje budu odvedeni teško je e, međutim pratiti i one koje uspijemo nakratko vidjeti u tim točkama e, iskrcaja. Vrlo često e, takve osobe nakon dva, tri tjedna opet vidimo na obalama Italije. To navodi na zaključak da sukladno izvješću pred Vijećem sigurnosti E, da postoji određeni stupanj suradnje između vlasti lokalnih i krijumčara ljudima. Znamo za plan Afričke unije, Europske unije i UN-a je da se isprazne te zatvorske, pritvorski centri u Libiji, no da se ne zavaravamo svaki put kada se te jedinice isprazne, drugi dan su opet pune, tako da nisam siguran da bi nam to trebao biti cilj. E, Drago mi je da svjedočimo ovom e, valu zgražanja nakon što je izašao u javnost e, e, zapravo ovo svjedočenje o CNN-a o postanju tržišta robovima u Libiji. No, ruku na srce, nije tu riječ ni o čemu novom. Za početak to nije ograničeno na Libiji. o tim pričama čujemo još od Takve priče čujemo još od eh, pada Gaddafi, Gaddafijevog režima kada su ljudi bježali prema egipatskoj stranici. Nažalost, nije riječ o novom fenomenu. No što možemo učiniti kako bismo spasili veći broj ljudi ondje E, gdje ne možemo dosegnuti. Nažalost, u ovom trenutku nema toga mnogo, no zanadati se da će međunarodna zajednica e, podržati reviziju, preispitivanje libijskog mirovnog plana kako bi se opet uspostavila vladavina prava u toj državi, jer bez toga neće biti kazne po krijumčare, neki među njima su dobro poznati. I e, tako dugo dok ostanu nekažnjeni, krijumčarenje ljudima će se nastaviti i u doglednoj budućnosti. Mislim da e, sada mogu stati i odgovoriti na vaše pitanje. Molila bih e, da nam malo pojasnite kako su raspodijeljene zadaće između UNHCR-a e i IOM-a. Spomenuli ste isto tako i ovaj mehanizam evakuacije u Niger. Želite reći da bi europske države trebale preuzeti procesuiranje ljudi iz tih prihvatnih centara i zatim ih e, omogućiti njihovu evakuaciju u Nigeru. Je li to dogovoreno u Abidžanu? IOM će nastaviti e, vraćati ljude na dobrovoljnoj osnovi uz njihove e, zemlje porijekla. To se čini već godinu dana. U Abidžanu se samo dalo tome procesu dodatni zamah kako bi e, oni koji to žele mogli se vratiti u svoje zemlje u, okolnostima koje su dostojanstvene i sigurne. E, ovo izvješće CNN-a je pobudilo savjest nekih afričkih država koje su u prošlosti bile dosta spore e, u pružanju pomoći svojim državljanima koji su zaglavili u Libiji. UNHCR se brine samo o e, izbjeglicama, tako da osobe koje smo identificirali kao e, dakle, izbjeglice ili moguće izbjeglice, e, vlasti u Libiji ne žele zapravo E, preseljenje direktno takvih ljudi u treće zemlje jer se boje da bi to moglo potaknuti dolazak novih ljudi pa za sada e, smo ograničeni na Niger, a e, nadamo se da će i ostale treće zemlje, Kanada, Australija i ostale prihvatiti određeni broj ljudi. Također među državljanima Malija smo recimo vidjeli da e, to nije uvijek moguće, da se ne mogu svi vratiti u Mali. E, a ne želimo e, ih natjerati na povratak ili na evakuaciju prije nego što se osvjedočimo zapravo i utvrdimo o čemu je riječ i zašto su uopće morali pobjeći iz svoje države. Dobro, hvala lijepa. Vidim da se čitav niz ljudi javio za riječ. Neki su već imali prilike razgovarati sa takvim povratnicima, osobama koje su dobrovoljno ili možda čak i manje e, dobrovoljno, tako kažemo, se vratili u zemlju porijekla. E, naš e, kolega Guerrero Salom je stalni naš izvjestitelj za to pitanje. Pa dodat ću sada nešto dio ovoga što sam htio postaviti kao pitanje, već sam dobio odgovor s vaše strane. Dakle, prvo, u EU kada govorimo o odgovoru na humanitarne krize, e, često ono što trebamo napraviti je puno jasnije. Ta kriza je i humanitarna, a u nekim državama članicama e, mnogi smatraju da je to problem za Europsku uniju, kao što je to stav Libije. U tom slučaju stav Europske unije nije e, tako sklon rješavanju problema. Mene zanima što se stvarno dogodilo s prijedlogom u Abičanu da neke države, uključujući i Francuske, da će ponuditi prevoz, uključujući i zrakom, za oko 3000 ljudi koji su bili u Libiji prodani, eh, prodavani kao roblje. A drugo, što će se načiniti kako bi se djeca eh, negdje smjestila, nastanila i kako bi mogla ići u škole? Hvala, Barbara Spinelli ima riječ. E, puno hvala. Dijelim e, puno toga što je gospodin Kostel rekao. A naročito e, ono što je rekao o videu CNN-a. Tu nismo dobili puno novina. UNHCR je u prosincu prošle godine činio izvješće u kojem je rekao da Libija nije sigurna zemlja, a u travnju ove godine izvješće Međunarodnog ureda za migracije o prodaje migranata kao u roblje. Da li se i dalje smatra da Libija nije sigurna zemlja? A druga moje pitanje odnosi se na odluke iz Abidžana. Zanima me što je to točno operacija krajnje hitnosti o kojoj je najavio predsjednik Macron sa kakvim sredstvima, s policijom i što načiniti kako bi do nekog djelovanja došlo jer ste i sami rekli da postoje E, jednostavno logori izvan svake kontrole koje se ne mogu ne može ući u trag. A ono što me najviše brine što se tiče vraćanja ljudi kućama, kakva jamstva tu postoje? Na tiskovnoj konferenciji u Abidžanu predsjednik Macron je rekao da je povratak kućama dobrovoljan, a dan ranije je u Burkina Faso rekao da će ljudi biti e, poslani kućama i nigdje se nije reklo da su ti povraci dobrovoljni, što znači da su možda i prisilni. Zaista htjela bih nešto više saznati od vas što vi mislite o tim povracima. Hvala. Judith Sargentini je otišla. Izvolite mi. Hvala. Um, gospodine Košel možemo se sada vratiti na e, između Ujedinjenih naroda, UNHCR-a, e, Europske unije i e, uloge e, Međunarodnog ureda za migracije. Htio bih više saznati o tim ljudima jer navodno prije Božića dodatnih 15.000 ljudi treba biti vraćeno iz Libije. a s obzirom da je Afrička unija dio toga, lakše je e, dobiti pristup e, veleposlacima i podacima o njihovim vlastitim građanima. Međutim, to je riskantno kad se radi o izbjeglicama. Jeste li ste vi, Međunarodni ured za migracije, dogodili nešto o situacijama prije povrata tih ljudi. To nisu nužno Sirici i Iranci. Međutim, ljudi iz subsaharske Afrike uz Sudance i e, Eritrejce primjerice, dakle, ko, neki su od njih e, i politički izbjeglice. Što nam više o tome možete reći? Još nešto, govorili ste i o onima koji nisu u rukama država. Prije nekoliko mjeseci odbor za građanske slobode Europskog parlamenta bio je u poslao izaslanstvo u Libiji. Vidjeli smo da su mnogi u različitim pritvornim e, centrima nisu pravili razlike između državnih i nedržavnih e, pritvornim e, centrima. Imate li informacije o tome i radite li išta sa nedržavnim e, centrima? Hvala. Hvala Cecile Kjenge koja je također bila u Abidžanu. E, hvala Linda. Prije svega htjela sam jednu stvar naglasiti. Svatko, međusom smo se sastali i razgovarali se s mnogima e, koji se vraćaju iz Libije. Neki su to napravili preko Međunarodnog ureda za migracije. Ja sam se odlučila za drugi put. Otišla sam u najveću, najnapučeniju četvrt Abidžana. U e, tom sam četvrt otišla zajedno s jednom nevladinom organizacijom da se vidi o ljudima tamo koji rade, obrađuju drvo. Jer e, smo vidjeli kako ti ljudi imaju mogućnost da imaju posao, nešto iz čega će shvatiti da e, tamo imaju budućnost. A onda s druge strane smo vidjeli i e, mlade ljude koji su se vratili, ipak drugu skupinu koja bez obzira na sve priče ipak htjela otići zato što u zoni u kojoj rade će se izgraditi most. A radi se o najvećoj četvrti u Abidžanu. Te ljudi jednostavno nemaju kamo drugdje ići. Oni su tražili da otvore dijalog s vladom i da već počnu razmišljati kako da se te osobe premjeste. Ka, treba ih hitno premjestiti jer vlada ima program koja kada izgrađuje infrastrukturu ne uzima uopće u obzir socijalne uvjete osoba koje tamo žive. To nije više pitanje Europske unije, to je pitanje kako postaviti lokalne politike da to bude dobro upravljanje jer lokalna politika ponekad primorava ljude da odu. Mi smo svi osudili ropstvo i trgovinu ljudima, ali moramo isto tako e, naglasiti nešto što je rekao gospodin Koštel. Naime, nema dovoljno solidarnosti među državama članicama. Jer e, u jednom času je gospodin Koštel rekao, nadam se da e, Niger neće biti isti kao u situaciji s Italijom. Italija je radila sama jer e, ni druge države članice nisu htjele pomoći Italiji. To vam jednostavno kažem, ako ne uđemo u jedan cjelovit, holistički pristup i da ne shvatimo da svi moramo biti jednako odgovorni i solidarni, vodit će se rat među državama članicama. Tko je bolji po ovom pitanju, a tko loši. Moramo se ujediniti i sve snage staviti zajedno. Danas trebamo pokazati solidarnost prema Nigeru, ali moramo se pitati i kako intervenirati na afričkom kontinentu i to na jedan zakoniti način. A s obzirom na task force u Abidžanu koja je osnovana, e, kakav ona ima program rada? Nije dovoljno intervenirati sada, treba imati i srednjoročni i dugoročni plan. To će to biti? Da li će se raditi više na sakonskim putovima ili da tome da se založi o slobodu kretanja? Želim konkretne odgovore. Čini mi se da svi e, e svi e, sastanci koji su bili su vodili na tome da treba evakuirati situaciju u Libiji. Pa dobro, to je važno, ali to nije jedino. Hoćemo li moći surađivati sa tom e, task force? Ne svaka država pojedinačno, nego sve zajedno. I još jedna stvar koja je sasvim jasna, nedostaje li solidarnost, krivnja je na svima. Hvala vam, marie Veržija. E, puno hvala. Hvala gospodine Kostel, vi ste e, jako bili iskreni, a također ste nas podsjetili na e, velike razlike između izbjeglica i ekonomskih migranata. 74% ljudi iz istočne Afrike dobivaju zaštitu, a 25% svih ostalih se smatra ekonomskim migrantima. Dakle, situacija je složena i vezano za mandat UNHCR-a također. Moje prvo pitanje je sljedeće. Naravno, privilegira se povratak u e, države iz kojih ti ljudi dolaze, dakle, uključujući Sudanu i Etiopiji što e, ćemo napraviti u tom slučaju jer kako poštovati pravo na azil i mogućnost e, pojedinačne zaštite e, bez obzira o kojoj se državi radi. Moramo ovdje razmisliti o državama Zapadne Afrike i ono što je rekla kolegica argentini i ja sam bila u rujnu u Tunisu nismo uspjeli doći do Libije, dakle s odborom za građanske slobode i sastali smo se s predstavnicima UNHCR-a iz Libije. Baška je Ured za migracije UNHCR je dugo okljevao vezano sa iskrcaj brodova. Vidjeli smo da se oni, da ih možemo naći u Italiji, ali i u Libiji. A jednom kada siđu s tih brodova, nitko e, ne može jamčiti da se neće naći u rukama trgovaca e, ljudima ili pak raznih e, paravojnih organizacija i biti prodani u roblje. A što se tiče tih e, e, centara e, koji su državni, a koji nisu, ali vlada u Libiji kontrolira tak jako mali dio libijskog države, libijskog teritorija. Kako surađivati? Vi možete raditi samo sa libijskom državom, vladom, što znači da je većina teritoriju Libije bez kontrole i većina ljudi je samo u rukama paravojnih, paravojnih snaga. Ja vas ovdje ne krijem, ali jednostavno konstatiram. Znam da predstavnici UNHCR-a rade pod velikim pritiskom na licu mjesta, ali recite nam puno jasnije situaciju s obzirom na stvarnu situaciju na teritoriju Libije a sva obećanja koje se daju moraju se u tom svjetlu i razmotriti. Način će se dan centar u Tripoli, ali oni će se e, odnositi samo na onaj dio teritorija koji, e, go, ima takozvana libijska vlada koju je priznala međunarodna zajednica. Situacija je dakle puno složenija, a ali bez obzira na to ne smije se lagati javnosti, treba im se reći koja je situacija. Neće se sve tako riješiti. Dobivat ćemo i dalje izvješća nevladnih organizacija o situaciji u ostalom dijelu Libije. Ne znamo kako će se tamo situacija razvijati. Baš kao i vi, mislim da samo političko rješenje e, može to dati rezultate. Upravo sam bila na sastanku odbora za vanjske poslove gdje smo razgovarali upravo o tom istom pitanju. I još jedna stvar, postoji rizik da se cijeli svijet, e, e, Niger jako destabilizira. I rekli ste, to je jedina država koja prihvaća da dođu ljudi iz Libije tamo. Htjela bih reći da se Tunis ranije je uložio neke napore u tom smislu bio. Međutim, postoji rizik e, sada za Niger. Kako vi analizirate situaciju u Nigeru, naročito na sjeveru te zemlje? Eh, hvala, da. Imam interesantnih e, pitanja po pitanju pojašnjava situacije kao i Juan Fernando Lopez koji također bio u abidžanu Da, ja bi se vratio na iskustvo koje smo neki od nas imali prošlog tjedna u Abidžanu. bio je to dakle sastanak na vrhu Europska unija Afrika. Čitav niz e, izjava i deklaracije usvojen je. Međutim, e, vi ste jednostavno rekli da robstvo nije nešto što je novo. To već godinama traje. Moje se prvo pitanje odnosi upravo na to što je sad tu novo E, zahvaljujući čemu je došlo do toliko javne povike po pitanju ropstva i porobljavanja tražitelja azila, emigranata, izbjeglica u Libiji. To uključuje ekonomske migrante. Što je sad novo? To da javnost za to zna, razmjer, razina nekažnjivosti, A kada gledamo e, što e, se može napraviti e, kako bi se takva masovno porobljavanje i takve prakse spriječile, potrebno je da Europska unija adekvatno reagira. Da, trebano humanitarni programi, ekonomski programi, socijalni programi. Da, imamo mogućnost komunikacije s migrantima iz subsaharske Afrike koji su imali tu sreću da se mogu vratiti u obalu bjelokosti ili da budu dio programa koje financiraju međunarodne organizacije ili Međunarodni ured za migracije. Ali i UNHCR je tu e, e, surađivao čuli smo da je potrebno da Europska unija nešto načini da to treba biti više od samih programa socijalne pomoći i ekonomske pomoći. Treba dakle tražiti provedbu zakona i nešto učiniti kako bi se stalo na kraj toj komercijalnoj činu kupovanja i prodavanja ljudskih bića. Moramo to otvoreno reći. Treba nešto napraviti da prekinemo tako što imamo li mi mogućnost da prekinemo taj komercijalni lanac kupovanja i prodavanja ljudskih bića. Može li Europska unija stvarno imati odgovarajuće snage javnog reda i mira da bi to ostvarila. E, je li to zamislivo? Hvala. Hvala. Evo sad bih ja zatražila da se e, pojasni ono što se događa i što je dogovoreno. Spomenuli su 26% od onih koji dolaze iz Zapadne Afrike bi e, mogli, uspunjavaju uvjete da budu, da dobiju status izbjeglica. Što je situacija sa Zapadnom Afrikom, obalom Bjelokosti i tako dalje? A taj novi e, centar koji će se e, osnovati u Libiji, da li će prvenstvo biti dano ljudima iz Istočne Afrike koji će vjerojatno lakše dobiti status izbjeglica? Niger ne prihvaća samo ljude iz Nigera, oni ih prihvaćaju da se tamo načini centar E, gdje će obraditi slučajeva koga? Svih ljudi ili oni koji na prvi pogled imaju veći izgled da dobiju status političkih izbjeglica. Evo, samo nam to jasno recite. Možete li nam dakle reći nešto više o tome? E, Patricija Toja čini se da se želi još javiti za riječ. Na. Ja jednostavno se slažem sa zahtjevima da se bolje definira mogući program za slučaj da je po tovim uvjetima uopće moguće napraviti takav program vezano također za tu takozvanu evakuaciju ljudi koji toliko pate u e, logorima u Libiji. A sve drugo, e, apsolutno se slažem s ovim što je rekla kolegica Kjenge. Još jedno pitanje koje je upravo Linda e, načinila. Rekli se da je iz Zapadne Afrike otprilike 24% ljudi bi mogli dobiti dobiti zaštitu dok 75% iz Istočne Afrike. Bilo bi dobro to ponoviti, odnosno e, e, možda napisati negdje u mojoj zemlji ljudi koji nisu samo antievropski nastrojeni e, smatraju da su svi ekonomski migranti jer nakon sada velike kampanje delegitimacije nevladinih organizacija sada žele proglasiti svi te ljude ekonomskim migrantima. Bilo bi dakle dobro reći da to nisu samo ekonomski migranti, da su to ljudi koji su prošli kroz velike tragedije. Trebalo bi također e, pokazati gdje postoji pravna utemeljenost da im se da mogućnost da redovnim putem uđu u Europsku uniju. Napravili smo direktivu o povratku, krenuli smo od kraja. Ali ako krenemo od početka, mogli bismo možda nešto reći i o mogućnosti redovnih legalnih ulazaka. Samo kad je nešto zakonito, onda može neke e, stvari e, prekinuti. I moram reći da sam jako bila e, iznenađena da je UNHCR bio jako zahvalan francuskoj vladi da se pobrinuo za 25 migranata koji su bili u Libiji. što bi bilo da je UNHCR rekla nekoj državi, pa da, eto da je jedna, što bi bio pravi znak eh, solidarnosti. Možda da su iz Italije e, Francuzi prihvatili cijeli jedan brod, a ne držati eh, tiskovne konferencije. 25 izbjeglica, zato smo zahvalni Franskoj. Osobno ne mislim da su oni, Franska služila da joj se podigne spomenik. Hvala, imali smo puno pitanja od kolega i kolegica. Sada će nam naš gost odgovoriti, a možda poslije komisija želi nešto reći. Ali prvo ćemo čuti odgovore na pitanja, a onda vi možete i dati svoj komentar. Izvolite. Hvala lijepa, da imali smo jako puno pitanja, odgovorit ću e, vrlo kratko i ako budete trebali dodatna pojašnjenja možete se obratiti našem uredu u Briselu. Tekst kratke komunikacije iz samita u Abidžanu nije jasan u smislu onoga što će se dogoditi. Imali smo pripremni sastanak Task Force-a danas popodne i glavni fokus te radne jedinice jesu prava dozvole za izlazak, ono što Europska unija može učiniti kako bi se osigurao veći pristup zrakoplovima iz afričkih zemalja u Libiju kako bi se moglo ljude vratiti u njihove matične zemlje. U ovom trenutku se ne vodi dodatna rasprava, ali mi tražimo pojašnjenja. Što se tiče situacije djece, što se tu može poduzeti? Postoji velik broj maloljetnika djece bez pratnje u Libiji koji se nalaze u centrima za zadržavanje. Mi ćemo evakuirati E, skupinu od 54 djece i to vrlo uskoro. Oni su, ta djeca su mlađa od 14 godina, neka čak imaju 6 godina, a ne znamo gdje su im roditelji. Mi ćemo ih preseliti u Niger i na temelju njihovih najboljih interesa ćemo onda odlučiti koje bi bilo najbolje rješenje, da li pronaći matičnu zemlju, treću zemlju, roditelje, Dakle, koristit ćemo zapravo različita miš, e, rješenja kako bismo im osigurali budućnost. Što se tiče izjave i predsjednika Macrona, što je rekao, što nije rekao, ne znam, ja nisam njegov glasnogovornik, ali u Abidžanu se nije raspravljalo o, poli, o pokazanom progonu, o policijskim snagama. Vidio sam da mediji izvještavaju o tome, ali ovaj task force nema policijsku nadležnost. E, niti vojnu nadležnost, dakle to mora biti sasvim jasno. Neki od vas e, koristite izraz kampovi u Libiji. Da pojasnim, ne postoje kampovi u Libiji, već samo užasni centri za zadržavanje. To su doslovno skladišta koja su pretvorena u objekte za zadržavanje, nisu regulirana zakonodavstvom, ne postoje nikakvi pravni procesi, nikakvi pravni lijekovi. Dakle, ne možemo ih nazvati kampovima, jer kada kažete da je nešto kamp, onda se podrazumijeva da tamo možete raditi. A ljudi se, ljude se tamo svaki dan zlostavlja i njihova prava se krše svakog dana. Što se tiče onih koji su pod eh, kontrolom paravojske, ne znam koliko je takvih eh, centara. Imali smo prije mjesec dana u Sabrati, mjesec i pol u Sabrati vojnu akciju. 15.000 ljudi je pobjeglo iz tih skladišta i došlo u ruke krijumčara. Dakle, 15.000 u samo jednom gradu na obali. A što je tek sa brojkoma u cijeloj Libiji u Sabrati? I rekli su nam da još 7.000 ljudi je u rukama krijumčara i da idu u Dakle, pitanje je kolika je, kolika je stvarna brojka. Također treba imati na umu da paravojska, da su u paravojnim tim jedinicama Libici maloljetni i e, pripadnici tih snaga su zapravo stranci. Riječ je o velikoj zaradi i ne, oni se ne bave samo krijumčarenjem ljudi, već e, također i štite e, međunarodno krijumčarenje nafte, oružja, droge. Dakle, oni pružaju usluge zaštite i oni također štite sve te nezakonite djelatnosti. I da odgovorim na e, još jedno pitanje. Puno se govorilo o tome da treba dakle, srušiti taj poslovni model krijumčara. O tome sam čuo, e, o tome ću zapravo slušam već mjesecima. Samo treba zapravo pratiti trag novca, dakle to je policijski posao, kao da se radi o terorizmu ili o drugi. Samo treba pratiti trag novca i e, uništiti te kanale krijumčarske. Pitanje je tko kupuje tu krijumčarenu naftu u koje dakle, zemlje u Europe registriraju brodove koji kupuju takvu krijumčarenu naftu svaki dan iz Libije. Taj novac e, financira te paravojske koje se bave krijumčarenjem ljudi. Dakle, manje riječi, a više dijela, to nam je potrebno. I treba prikupljati informacije. Kada dođemo do krijumčara koji otimaju ljude, koji e, ocjenjuju e, putem društvenih mreža. Oni obično daju broj bankovnog e, računa. Bez obzira na jezik kojim govore, zna se broj E, bankovnog računa. Gdje se, u kojim bankama se nalaze te računi? U europskim bankama, dakle treba, ili u bankama u Perijskom zaljevu. Dakle, treba jednostavno slijediti trag novca i e, graničnom policijskom suradnjom na visokoj razini e, riješiti stvari. Znam da europske institucije se angažiraju kako bi iskoristile svjedočanstva koja prikupljamo od Frontexa u Italiji i tako dalje. Ali treba poduzeti puno više toga jer sada se radi o tome da je puno toga, da je puno dijela nekažnjivo. Niti, dakle, u Libiji imamo e, krijumčare, trgovce ljudima koji su imenovani po imence. Zna se tko su, a ipak nikome nije e, izrečena zabrana putovanja, niti im je oduzeta imovina. Dakle, zašto se to ne događa? Eto, to su pitanja. Ja sam e, humanitarac, nisam policajac, nisam specijalist za borbu protiv krijumčarenja ljudima, ali treba da pridati pozornost e, tragu novca, odnosno vidjeti gdje dolazi, gdje ide novac. Što se tiče dobrovoljnog povratka migranata. Pitanje je je li taj povratak, uvijek dobrovoljan. Bio sam nekoliko puta u Libiji, ljudi su preklinjali, željeli su se vratiti kući. Je li, to za, je li se oni doista jer se žele vratiti ili zbog eh, zlostavljanja koje su doživjeli u centrima za zadržavanje, vjerojatno zbog oboje. Većina ljudi vjerojatno želi doista otići kući, ali treba osmisliti sustave kako bi se razlikovalo dakle, eh, migrante i još uvijek nisu uspostavljene te zaštitne mjere i za, druge, druga državljanstva, ne samo onih sedam koje sam prije spomenuo. E, što se tiče vlade nacionalnog jedinstva, osim njihovih centara imamo pristup i drugim centrima za zadržavanje na teritoriji na teritoriju koje kontrolira libijska narodna vojska, dakle imamo pristup ljudima i možemo dogovoriti i da ih e, se pusti. Spomenuli ste i ove e, temeljne uzroke migracija, da to treba riješiti. Volim citirati ministra Bazuma, ministra unutarnjih poslova iz Nigera. On kaže, ako postoji jedna vrsta radikalizacije u Africi, onda je to radik radikalizacija projekta da se traži bolja budućnost drugdje. Kada kažete ljudima kojim će se riziku izložiti na putu do Libije, u Libiji, tijekom prelaska sredozemlja, i dalje ih ne možete razuvjeriti, osim ako nemate alternative, pravne alternative ili centre e, gdje oni mogu otići. Dakle, loše je za sve da odu u Libiju, i trebamo razuvjeriti ljude da odlaze u Libiju. Jer jednom kada se tamo nađu, onda bude prekasno. Sve što se može poduzeti kako bi se ojačao sustav azila i sustav upravljanja migracijama u ovim drugim zemljama, to treba dakle poboljšati. I onda ćemo početi rješavati barem dio problema, odnosno smanjiti tu napast da ljudi odu u Libiju. dakle, e, dobrovoljni povratak izbjeglica. Ne, oni, neki od njih se žele vratiti, većina koje sam upoznao su iz Sirije, Iraka, Palestine, dakle oni su sada u Libiji i iz Eritreje, većina, mnogo njih možda se ni ne može vratiti u svoju domovinu. Sirijci, Iračani, Palestinci se suočavaju sa određenim izazovima svakodnevnice u Libiji, ali nemaju probleme sa zaštitom kao oni iz subsaharske Afrike. Dakle, kada je riječ o njima, nekima je možda potrebno preseljenje, ali preseljenje je zapravo prvenstveno namijenjeno onima iz subsaharske Afrike, što je sa iskrcavanjem na 12 točaka uzduž Libijske obale. Mi se sastajemo s ljudima, s timovima Međunarodne organizacije za migracije, dajemo medicinsku pomoć koja je kratkotrajna, razgovaramo, savjetu, savjetujemo, dajemo hranu i odjeću, vodu i imamo i odjel za suzbijanje nezakonitog dijela migracije u sklopu e, vlade nacionalnog jedinstva, oni zapravo te ljude šalju u centre za zadržavanje. Kada mi posjetimo te centre ili kada centre posjete nevladine organizacije, koje to često ne smiju, mi možemo pronaći te pojedince s kojima smo razgovarale, ali oni su većinom izgubljeni. Nekad ih se proda e, u, u robstvo i jednostavno im iz, izgubi im se trag. Što se tiče sjevernog Nigera, kao što ste rekli, nemojmo lagati o onome što možemo postići, da postoji potreba za humanitarnom pomoći. Trebamo spasiti što je više moguće ljudskih života, svaki je e, ljudski život dragocjen. I dakle, molim vas da date podršku. Ti programi u Libiji nisu savršeni, ali vaša podrška je nužna kako bismo vratili najveći broj ljudi koji su voljni vratiti se i kako bismo evakuirali izbjeglice koji su suočeni s poteškoćama u Libiji. Zatim situacija u sjevernom Nigeru. Nigeru je problematična. Nigerska vlada nije prim, je pri, od Boko Harama i iz Malija i oni pokušavaju ograničiti krijumčarenje ljudima kako oni ne bi išli direktno iz Nigera u Libiju. Zato se ide sada iz Nigera u Alžir pa onda tek u Libiju. Dakle, rute su se promijenile. Ljudi koje se, koji su išli preko Sahare stoljećima su postali krijumčari, a ljudima i vlada im je rekla da ne mogu to raditi i problem je sa tim ljudima naći poslove. Potrebno je dakle, imati alternativu. U rujnu smo imali sastanak, lokalne vlasti su pozvali sve koji sudjeluju u krijumčarenju da se odazovu sastanku i obećali su im e, možda ne oprošt, ali, oprost, ali barem da ih neće kazneno goniti. 5000 ljudi se pojavilo. Europska komisija financira i tu projekte. Imamo e, razvojnu agenciju koja želi dakle, da se e, te ljude preusmjeri ka zakonitim poslovima, ali to se ne odvija dovoljno brzo. Potrebni su nam novi projekti kako bismo mm, dakle, imali vidljivu dobrobit za te zajednice kako bi oni prestali krijumčariti ljudi, ljude. U suprotnosti mi smo mogli imati u Sjevernom Nigeru dakle, probleme. Što je e, novost iz priloga CNN-a, dakle, nije, nema tu zapravo ničega novoga. E, kao poput one slike dječaka koji se utopio, čije je tijelo isplivalo na obalu. Ponekad nam je potreban nešto vizualno, ali toliko ali ne izvještava se dovoljno onome što se događa u Libiji. Što se tiče podrške, važno je da članice Europske unije podržavaju Europsku graničnu stražu, obalnu stražu, ali i druge institucije, dakle one koje se bore protiv antikorupcije i sve one koje pokušavaju ispuniti obveze u Libiji. Moramo dakle pomoći svima njima, svima onima koji pokušavaju promijeniti tu zemlju. Već sam govorio da treba e, urušiti poslovni model krijumčara. Niger će prihvatiti evakuirani evakuirane izbjeglice, dakle oko 2000 vlastitih e, državljana. Imaćemo letove koji počinju od sutra, ali osim reintegracije vlastitih državljana primit će i izbjeglice koje smo mi identificirali u Libiji. Ne postoji ograničenje, samo su tražili da E, se za većinu izbjeglica pronađe i rješenje da odu u druge zemlje, dakle i u svijetu Europi. Što se tiče brojčanih pokazatelja, koliko ljudi ide u Libiju, koliko treba zaštitu, to su podaci statistika Eurostata, dakle mi koristimo njihove brojke. Kada bismo imali više zakonskih alternativa, odnosno bolji pristup obrazovanju i primarnom i sekundarnom obrazovanju u tranzitnim zemljama, onda izbjeglice vjerojatno ne bi htjele ići dalje. Dakle, između Etiopije i Sudana imamo razlike. U Etiopiji imamo pravo na rad za izbjeglice i tu vidimo napredak. Manje Eritrejaca odlazi prema Libiji, a i dalje 80% Eritrejaca stiže u Sudan i onda ide dalje u Egipat i Libiju. Dakle, treba ulagati u usluge, u razvoj lokalnog područja, jer na taj način se pružaju stabilni uvjeti izbjeglicama i daje im se mogućnost da ostanu u e, zemlji u kojoj se nalaze, a ne da idu dalje. Um, Hvala lijepa što ste nas e, ovako istrpno informirali. Imamo Kapričija iz IDS-a, zatim gospođu Vila Rosa iz glavne uprave Eko gospodina Filorija. No, prvo vama dajemo riječ, ali uz napomenu da imamo ograničenje od 10 minuta. Da, naravno, pokušat ću biti vrlo kratak. Za početak želim naglasiti da već dvije godine radimo unutar UN-a na ovome dosjeu. Intenzivno radimo i naravno postoji problem percepcije ovom pitanju. Mi već govorimo o ovim pitanjima koje je CNN naglasio već dulje vrijeme. Neovisno o doživljaju u javnosti, E, naravno postoji i, postoji dakle ovo gledanje da Europa samo e, e, želi vratiti ljude odakle su došli. Naravno pokušali smo uključiti države članice i e, privući pozornost javnosti i na ovaj problem koji je CNN istaknuo. CNN naravno e, ima gledatelje širom svijeta, pa čak i kada nije riječ o nečemu novom, e, to je urodilo situacijom gdje smo ispred Ruande dobili ponudu za 30 tisuća ljudi. Riječ je o nečemu teškom, o nečemu ozbiljnom, o, o, e, prodaji ljudi u roblje i naravno e, svjedočimo reakciji i e, vrijeme je na neki način i da se, se prijeđe sa deklaracije, sa papira na dijelo, da se e, posvetimo doista onome e, na što smo se obvezali. Teško je. postići napredak, no države podsaharske Afrike e, voljne su biti kooperativne u određenom stupnju. Dakle, Kagame izjava zajedno i ovo vjerujem da će nas dovesti do zajedničke deklaracije. Koji će biti oblik te deklaracije za sada nitko još ne zna, u tijeku su tehnički razgovori, no ono što je važno je da iskoristimo ovu priliku. To je doista suštinski važno. Taj mehanizam naravno nije savršen, no, kao što smo čuli, kad je riječ o brojkama, postoji e, zapravo čitav, e, postoji ogroman broj ljudi koje moramo izvući iz te zamke. E, pri tome mislim na ove e, pritvorske objekte u Libiji i zapravo spriječiti uopće situaciju da se nađu ondje. To je prilika o kojoj govorim. Što se tiče stanja u Libiji. Ona je naravno nepredvidiva i dalje. Libijska e, vlada naravno ima legitimitet, no s druge strane e, stvarnost je da ona ima vrlo e, kratak i ograničen doseg, tu je još mnogo drugih aktera u stvarnosti na terenu. S pravom je stoga rečeno da u vrijeme kada je Libija bila stabilna imali smo dva milijuna ljudi, e, stranih državljana koji su živjeli i radili u Libiji. E, danas ih je samo 700 tisuća. I na kraju, kad je riječ o borbi protiv ovog poslovnog modela krijumčarenja ljudima, Slažem se, trebamo ući u trag novcu, to je ono što je najvažnije i mi na tome radimo. E, poznata operacija Sofija naravno nije imala za cilj samo vratiti ljude kućama, već organizirati i prikupljanje obavještajnih podataka, što naravno zahtjeva vremena, potrebni su sporazumi, dogovori, potrebno je definirati mandat, potrebno je e, razmjena informacija sa Frontexom, sa Eurojustom, sa Interpolom i tako dalje. No, e, kada se to napravilo, naravno stvari su krenule svojim e, tijekom i to je jedna od, naravno, to je jedan od preduvjeta da se E, da se baci e, klip od noge tim krijumčarima. Nije uvijek riječ o ljudima koji su oduvijek kriminalci. Ima tu mnogo ljudi koji su zapravo prije svega ovoga bili obični ljudi koji su možda bili farmeri, poljoprivrednici koji su imali nekakav posao, no u današnjoj stvarnosti u kakvoj se Libija nalazi, gdje više od pola milijuna E, interno raseljenih osoba živi u Libiji. Naravno, ljudima je teško odbiti mogućnost zarade novca zbog moralnih razloga. Ako je jučer bio nekakav stočar, a danas od toga ne može živjeti, možda mu je teško odoljeti kušnji i upustiti se u e, tu mrežu krijumčara. Lokalne e, zajednice su stoga također važan e, kotačić u, u, u cijeloj ovoj priči. Ovo je sada jedini, e, jedini moment i jedina prilika da te ljude izvučemo iz tih zatvorskih, e, odnosno pritvorskih objekata E, naravno, uvijek se to može kritizirati naše djelovanje, no doista u ovim okolnostima, u ovom trenutku teško je naći bolje rješenje. CNN plus Kagame, to je dakle nešto što moramo iskoristiti od krajnjih granica. Hvala lijepa. Sada dočujemo glavnu upravu EKO, glavnu upravu NIR, gospođu Vilarosa. E, nažalost, pri kraju smo sa vremenom, pa vas molim ako imate što za reći i da vam kažem da smo i mi u svojim intervencijama ograničeni na dvije minute, pa vas molim da se i vi e, ograničite na toliko vremena. Da, humanitarna pomoć ne bi trebala ovisiti o statusu, već o načelima. Želim podsjetiti na riječi gospodina Koštela na početku, a to je da imamo pola milijuna libijskih državljana koje se smatra ranjivim e, osobama e, koje imaju potrebe i tome još valja dodati naravno e, patnje e, izbjeglica. Imamo e, starce, žene, djecu koji su izgubili svoju imovinu, prisiljeni su bili prodati sve kako bi mogli preživjeti. Dakle, imamo građane koji su se našli između Čekića i Nakovnja, koji su bilo završili u, grup, u rukama Isila ili drugih paravojnih organizacija ljude koji su ostali bez ikakvog e, mogućnosti da potraže zdravstvenu skrb zbog e, kolapsa e, državnih ustanova i zbog toga je glavna uprava EKO usredotočena upravo na takve skupine ljudi zajedno sa ostalim instrumentima Europske unije i nadopunjujući se s njima, osobito s onima koji inače E, imaju mandat e, za migracijsku krizu. 2018. godine ćemo e, se pozabaviti drugim sektorima. Spomenula sam da je ovaj sektor doduše najjače pogođen libijskom krizom. Evo samo nekoliko podataka. Manje od 20% zdravstvenih usluga funkcionira u pojedinim e, okruzima. Svi tvrde da ne postoji redovan pristup lijekovima samo je e, jedna trećina zdravstvenih e, domova zdravlja zapravo ovog trenutka operativna i naravno e, postoji još i drugi aspekti te krize. Da, hvala vam na tome. Gospodin Filori iz glavne uprave nije. Govorit ću vrlo kratko jer znam da nema puno vremena na raspolaganju. I želim jednostavno reći da ove dramatični uvjeti pod kojima žive migranti u Libiji i koje nam je izložio gospodin Kostel pokazuju samo koliko treba hitno djelovati u toj državi i e, koliko mjeri je značajna podrška koju daje Europska unija kao i UNHCR i mnoge nevladine organizacije. I to e, također želim naglasiti da je ovaj e, žurni trust fond za e, Afriku će i dalje davati podršku i UNHCR-u i Europskoj međunarodnoj organizaciji za migracije i 2018. godine. A taj fond je također se odlučio da se značajno opredjeli za borbu protiv trgovine ljudima i e, u to uz potporu e, međunarodne organizacije Ujedinjenih naroda koja je specijalizirana upravo za e, borbu protiv trgovine ljudima kolege, e, čuli smo mnoge šokatnih stvari i naše bi države mogle napraviti više. Tko, da, e, tko izdaje dozvole brodovima da mogu raditi, tko e, izdaje dozvole za migracije. Države članice vrlo olako kažu kako bi e, Europska komisija trebala napraviti ovo ili ono, ali neke stvari treba napraviti na razini država članica. Mislim da bismo kada na plenarnoj sjednici budemo govorili o sastanku na vrhu u Abidžanu, zaista trebali postaviti neka od tih pitanja predstavnicima vijeća i komisije. Hvala gospodinu Kostelu, hvala E, predstavnicima komisije koji su danas došli na ovaj sastanak. E, pod desetom točkom dnevnog reda nema nikakvih pitanja, a jednostavno najavljujem sljedeće sastanke koji će se održati 24. i 25. siječnja. Ovo je sad posljednji e, redovni sastanak koji se održava prije Božića. Imamo izvanredni sastanak na temu Saharove nagrade zajedno s Afritom sljedećeg tjedan i svima želim sretno blago.